Kolleginnen und Kollegen, Kolege i kolegice, srdečno vas pozdravljam na naš popodnevni sastanak. Drago mi je što imamo ovaj sastanak zajedno u suradnji s našim pododborom za sigurnost i obranu i sa zastupnicima iz nacionalnih parlamenta te zastupnicima iz odgovarajućih odbora Veselim se što mogu pozdraviti među nama gospodina Alana Lugaja. On je izvršni glavni tajnik Europske službe za vanjsko djelovanje. Novi izvršni glavni tajnik. Malo prije mi je pokazao fotografiju kada se je sastao sa Ban Ki-moonom u New Yorku gdje su bili svi glavni tajnici na istoj fotografiji Europske unije, NATO-a i svih drugih organizacija Nažalost, Michel Barnier ne može biti danas ovdje s nama, on je u Parizu. On je i član Nacionalnog vijeća Republike Francuske. Dobio je poziv na sastanak tamo, to ćemo, nadam se, nadoknaditi. Danas popodne ćemo se baviti sa sastankom na vrhu u lipnju Priprema tog sastanka je u nadležnosti i izvršnog glavnog tajnika. To je sastanak na vrhu koji predstavlja nastavak zadnjeg sastanka na vrhu za obranu iz prosinca 2013. godine. Visoka predstavnica je dobila zadatak da izradi prijedloge za taj sastanak. Sigurnosno politička situacija se još i pogoršala od tog trenutka, krajem 2013. godine, i stoga imamo Poseban razlog zašto bi se trebali s time pozabaviti je se ove godine trebaju riješiti i pitanja vezana uz to što je u nadležnosti Europske unije, što je u nadležnosti nacionalnih država članica. Naravno da samo zajedno možemo ostvariti one učinke sinergije koje su nam potrebne. Malo prije sam već pred nekima rekao da imamo sada takvu situaciju da države članice Europske unije tri puta više novaca da Rusija troši, da Europska unija troši tri puta više novaca nego Rusija za obranu i da imamo mnogo veći broj vojnika više nego, na primjer, države, ali su naši rezultati slabiji. Dakle, nismo sposobni sa mekom moći potkrijepiti onu tvrdu moć potrebna nam je dugoročna učinkovitost, a kada vidimo da je 60% razvojne pomoći nešto što ustupa Europska unija i što ustupaju države članice, kada se radi o pomoći u kriznim situacijama, kada se radi o podršci primjerice uh, u izbjegličkim kampovima u Srednjem i Bliskom istoku. Tu vidimo da preko polovica novca dolazi iz europskih proračuna i stoga se kad kad pitam ne bismo li možda tu ulogu globalnog platitelja trebali staviti u vezu sa e, našom ulogom globalnog igrača. Stoga će ta razmatranja do kojih će doći na ovom sastanku na vrhu biti od velike važnosti. Izvrši glavni e, tajniče. Ja isto tako imam neka pitanja, primjerice stalna strukturirana suradnja uopće nije na dnevnom redu tog sastanka, možda možemo čuti Zašto je tome tako? To je slučaj izostanka mogućnosti korištenja Lisabonskog ugovora, a to me zanima zato što je to područje vrlo važno, zato što se tiče i e, opremljivanja i e, zajedničkog opremljivanja. Možda biste to mogli objasniti, dakle, koji su to razlozi, zašto nije bilo to realistično, jer se kaže da mnoge države članice to ne žele, no taj razlog mi čini dovoljnim i mislim da bi to bilo isto tako u interesu nacionalnih plamenata Jer kada vidim kako zapravo nacionalni parlamenti e, imaju velika ograničenja u svojim proračunima, onda naravno znamo da neće vjerojatno doći do povećanja e, udjela proračuna za opremljivanje. Već naprotiv, evo sada se Ujedinjeno kraljevstvo već nalazi ispod onog cilja od 2% kojeg je odredio NATO savez i mislim da je to način da postignemo sinergijske učinke na tom području kako se naoružavanje ne bi e, podredilo drugim područjima, već kako bi imali smislenu suradnju i tako sami sebi stvorili manevarske prostore za ostvarivanje takvih sinergija. To je važno ne samo zbog toga što se trenutno događa u Ukrajini, ili zbog onoga što se trenutno događa e, u vezi sa terorističkim skupinama na području Afrike i Bliskog istoka, to je nešto što se tiče također i tome da damo povjedljivost našim državama članicama i vjerodostojnost. To je važno za kolektivnu sposobnost obrane Europe i mislim da Europska unija može preživjeti samo ako sve države članice Europske unije, sve države imaju taj osjećaj da imaju jednaku kakvoću sigurnosti. Ako radimo razliku u sigurnosnim politikama državama članicama, onda ćemo imati manju solidarnost i manju spremnost suradnje. Pritom danas mislim na određene zemlje poput Poljske, Baltičkih zemalja, ali i zemlje Južne Europe. To se radi o pitanju dosljednosti i pitanju e, povezanosti Europske unije, da imamo dakle to, takvo razmišljanje o solidarnosti koji koje nadilazi samu, službenu funkciju one klauzule solidarnosti iz naših ugovora. Gospodine Tanjić, imate riječ. <clears throat> <clears throat> Ähm, Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici. Visoka predsjednica Federica Mogherini je htjela biti danas ovdje s vama, ali ona je trenutno u Kini na proslavi 40. rođendana, to je 40. obljetnice suradnje između Kine i Europe. Sada ću se prebaciti na engleski ako mi dopustite. Here kao što sam rekao, jako mi je drago da sam ovdje i ono o čemu danas moramo razgovarati e, odnosi se i razine Europske unije i nacionalnih parlamenta. E, obrana je još uvijek nadležnost zemalja članica, no Europska unija naravno ima i svoju ulogu prema ugovorima. Europska unija može e, podržati zemlje članice i njihove kapacitete te razvoj kapaciteta. Kroz zajedničku sigurnosnu i obrambenu politiku Europska unija je pružatelj sigurnosti. Posljedice će se osjećati i na zajedničkoj sigurnosnoj i vanjskoj politici i logično je da u sadašnjem sigurnosnom okruženju moramo sve više koristiti sigurnosne i obrambene instrumente. Dakle, drugim riječima, to znači da Europska unija mora osigurati sigurnost na kontinentu i da će E, zajednička sigurnosna i obrambena politika morati pronaći alate da se riješi ta situacija. Samo da znate, jutro sam bio sa PSE-om zajedno sa 28 zemalja članica i predstavio im plan koji imamo. E, Europsko vijeće nas je zatražilo prije desetak dana da pripremimo plan za pomorske operacije u Mediteranu i dakle i u cilju spašavanja života, a i u cilju borbe protiv krijumčara. Dakle, eto, na tome smo radili proteklih nekoliko dana i nadamo se da će to biti e, usvojeno na sastanku vijeća 18. svibnja te na e, sastanku vijeća u lipnju. Osim toga, e, moramo osigurati dosljednost sa ostalim politikama, europskim politikama, obrambenom industrijom, unutarnjim tržištem, istraživanju, pomorskoj sigurnosti te jedinstvenim europskim zračnim prostorom. E, dobro je da smo u ovom trenutku e, organizirali ovu raspravu zato što svi sad pripremamo se za sastanak u lipnju. Predsjedništvo je odlučilo da će se u lipnju raspravljati o temama obrane. Doprinosi nacionalnih parlamenta i Europskog parlamenta su naravno vrlo bitni susret tom sastanku vijeća i imat ćemo prilike raspravljati o tome i na plenarnoj sjednici, na sljedećoj plenarnoj sjednici. Htio bih se e, podsjetiti na Danžon e, izvještaj i na izvještaj Kukan o financiranju e, zajedničke sigurnosne i obrambene politike i zbog toga vidim da je doprinos Europskog parlamenta i ambiciozan i vidim da ste dobro informirani. Pred nama je odlučujući trenutak i da treba nam odlučnija zajednička sigurnosna i obrambena politika i veća suradnja među zemljama članicama. I kao što ste gospodin Brok rekli, e, soft power, dakle meka moć Evropske unije više nije dovoljna. Potrebne su nam dodatni resursi i dodatni kapaciteti u okviru ZOSP-a. Kao što izvještaj Donson naglašava, Europska unija mora povećati učinkovitost, vidljivost i učinak ZSOP-a, te zadržati zamah e, sudjelovanja lidera zemalja članica kako bi se brzo provele praktične mjere u skladu sa deklariranom razinom ambicija. Još jednom, eto prije deset dana je vijeće e, dalo naredbu da se izradi plan akcije, tako da mislim da je to u skladu sa tim ciljevima. E, dva su bitna doprinosa koja ćemo dati na sastanku Europskog vijeća. Dakle, to je izvješće e, visoke predstavnice o ZSOP-u i e, čelnika Europske obrambene e, agencije, a drugi je izvještaj komisije o provedbi komunikacije iz 2013. o obrani. A prije toga će predsjedniku Tusku biti poslano e, zajedničko pismo od gospođe Mogherini i gospođe Bjenkovske da, vidi, da se vidi na koji način Europska komisija i Europska služba za vanjsko djelovanje rade zajedno. To bi trebalo sve biti usvojeno na sljedećem sastanku vijeća 18. svibnja i trebalo bi biti usvojeno na sastanku vijeća u lipnju. E, važno je prisjetiti se konteksta. Novi čelnici moraju potvrditi narativu iz 2013. A to je da Europska unija je glavni pružatelj sigurnosti, a da bi to mogla učiniti mora imati e, snažnu industrijsku osnovu. To će se ponoviti još snažnije nego ranije. Bliži kritični kontekst. Kad govorimo o imigranciji i o krijumčarenju ljudima, kao što sam vam rekao, radimo na tom planu. planu. Zatim unutarnji sadržaj. Moramo pronaći ravnotežu između izvještavanja dakle, dosadašnjih, o dosadašnjim e, aktivnostima i novi prijedlozi. Brojne teme su već spomenute u spomenuta dva izvještaja Donžon i Kukan. E, ulaganje za 2013. što je definirano u dokumentima, to je dakle na dobrom putu. Imamo zajednički europski e, pristup, na njemu se trenutačno radi i jedan dobar primjer su e, redoviti sastanci CDGE-a Dakle, to je skupina komisije za vanjsko djelovanje kojom predsjeda potpredsjednica komisije, to je visoka predstavnica. I ta se skupina sastaje svaki mjesec kako bi se osigurala dosljednost Europske službe za vanjsko djelovanje. Mislim da je to e, vrlo snažan instrument. Što se tiče ZSOP-a, misije i operacije e, u kontekstu šireg europskog pristupa. Dakle, izgradnja kapaciteta Kolegi je prošli tjedan usvojio zajedničku komunikaciju na tu temu, a cilj je pozvati partnerske zemlje i regionalne organizacije e, da sudjeluju u upravljanju krizama. Zatim, politika partnerstva. Zajednička sigurnosna i obrambena politika podrazumijeva suradnju sa partnerima, sa NATO-om, sa UN-om, Afričkom unijom i OSSS-om. Dobri su koraci poduzeni u sigurnosti kad je riječ o pomorskoj sigurnosti, upravljanju granicama, nezakonitim imigracijama zatim hibridne prijetnje. Radi se na sveobuhvatnom, na traženju sveobuhvatnog odgovora na hibridne prijetnje. Koristit ćemo sve instrumente koje imamo na raspolaganju kako bismo osnažili otpornost Europe. Radimo sa NATO-om svako na svojoj e, strategiji. Što se tiče projekta o e, suradnji, Riječ je dakle o mm, dakle, oskrbljivanju gorivom, satkom, no još uvijek moramo definirati e, pravila i raditi na stvaranju novih programa u Europi. No postoji područja u kojima nije bilo napretka. Neprestano se ugrožava imidž Europske unije prilikom stvaranja sile, ako želimo imati ZSOP na sredozemlju. Ja sam jutros napokon dobio dobar korak od e, zemalja članica, to je riječ o ovoj pomorskoj operaciji, no nije uvijek tako. Ograničen napredak kad je reč o financiranju ZSOP-a. Imamo ograničen proračun kojeg koristimo za civilne ZSOP operacije, vojne operacije se financiraju kroz mehanizam Atena na poznatom načelu da su troškovi tamo, troškovi idu tamo gdje su potrebni. I gospodin Danžan i gospodin Kukan su u svojim izvještajima tražili da se uspostave fleksibilni mehanizmi. Zatim moramo organizirati e, raspravu o tome, o našim strategijama. Ključne teme za sastanak vijeća u lipnju su sljedeće. Prvi je strateška analiza. Znate da je u rujnu 2013. vijeće zatražilo od visoke predstavnice da predstavi izvještaj o promjeni u sigurnosnom okruženju. Na tom se izvještaju radi i sažetak će biti e, predstavljen na sljedećem sastanku e, Vijeća za vanjske poslove 18. E, svibnja i u lipnju na Europskom vijeću. I cilj je da se pripremi nova europska sigurnosna strategija. Zapravo će ta strategija biti malo šira i to će zapravo biti nova europska strategija za sigurnost i vanjsku politiku i trebala bi stupiti na snagu u prvom tromjesečju 2016. Kao što vjerojatno znate, e, zadnja datira iz 2003. i revidirana je 2008. Tako da ne možemo e, raditi dalje po toj strategiji koja je još uvijek interesantna za pročitati, ali je u principu zastarjela. Drugo, izgradnja kapaciteta. Kao što sam rekao, e, obuka i ekipiranje je jedno od najvažnijih ciljeva trebamo pripremiti novi okvir koji će omogućiti novi mehanizam i e, osmisliti novi financijski instrument kojim će se pružati podrška partnerskim zemljama. Ta je komunikacija usvojena prošli tjedan, objavljena je i možete je mm, pročitati naravno. Dakle, obuka i ekipiranje Dakle, mm, to su odluke na temelju ZSOP misije u Africi. Želje se ispuniti nedostaci u naporima za izgradnju mira koja vodi Europska unija. Zbog toga što trenutačno je važno unaprijediti sigurnost i razvoj. Bez sigurnosti nema razvoja, a bez razvoja nema sigurnosti, to znamo koliko je dobro povezano. Zatim, na sljedećem e, sastanku vijeća za, opće za vanjske poslove će se održati 18. svibnja. Ujutro ćemo imati sastanak sa ministrima obrane, e, zatim na ručku ćemo imati ministre obrane i ministre vanjskih poslova i popodne ćemo onda razgovarati o temama poput e, bliskoistočnog mirovnog procesa. Zatim, dakle, obučiti, osposobiti, dakle, jedan je slučaj u Somaliji i u Mali tu se radi na mirovnoj i sigurnosnoj arhitekturi. To smo pokrenuli u 12. mjestu 2014. Isto tako radimo na identificiranju ostalih eh, aktivnosti kako bismo izbjegli dupliciranje. Evo, možda da spomenem jedan treći element, to su partnerstva. Moramo izgraditi partnerstva što se tiče zajedničke vanjske sigurnosne sigurnosne i obrambene politike u okviru NATO-a. Tu imamo obvezu, dakle, obnavljata partnerstva i u određenim sektorima kao što je pomorska sigurnost, kibernetička sigurnost, politika obrane i sigurnosti, zatim snage brzog reagiranja, planiranje, hibridno ratovanje i strateška komunikacija. Zatim ostaje dobro poznata to pitanje u državama članicama, investicije, odnosno ulaganja u obranu i jasno mi je da je potrebno uložiti dodatni napor u tom sektoru. Svi, smo, svi se sjećamo preuzetih obveza u okviru NATO-a, države koje su istovremeno i članice NATO-a, spomenuli su koje će, koji će postak eh, BDP-a eh, E, uložiti i u obuku osoblja i u investicije, ali te obveze nisu preuzete na europskoj razini. Zatim, e, jako je važno podsjetiti i potaknuti ulaganje u e, istraživanje i razvoj. Puno toga je napravljeno u okviru Europske agencije za obranu i tu je napravljen veliki pripremni rad za obranu i istraživanje u sektoru obrane. No, predsjedniče, možda mi dopustite da kažem nešto o strano, stalno Spomenuli ste stalnu suradnju struktura peskom, to je nešto što je predviđeno Lisabonskim ugovorom. I predviđa se osnivanje skupine zemalja članica sa većim kapacitetima i većim obvezama. Dakle, namjera podržavanja zemalja članica bila je dakle da se na jednaki način razumiju ti ciljevi i upravo je zato uspostavljen PESCO, ali nažalost ti ciljevi još uvijek nisu uspostavljeni. I zato se moramo koncentrirati na inicijative koje će dovesti do konkretnih rezultata na terenu. Kao što već rečeno u izvještaju visoke predstavnice o zajedničkoj vanjskoj sigurnosnoj pilotici, E, rasprava o pesku se mora nastaviti, ali isto tako raditi na unapređenju kapaciteta za obranu te kapaciteta za upravljanje krizom. E, projekt suradnje bi mogao biti jedan od kamena temeljica za pesko. Hvala vam gospodine predsjedniče i ispričavam se ako sam bio malo predugačak. Euh, Hvala predsjedavajući. Čujte, puno toga rečeno. Mislim da nije na službi za vanjsko djelovanje i za... na Dakle, nećemo o toj službi i njenom visokom predstavniku koji je ovdje nazočan govoriti da nisu dovoljno imali inicijativa. Puno toga je Alain Leroy podsjetio, puno stvari koje idu u pravom smjeru. Inicijative gospođe Mogherini su e, ohrabrujuće imajući to na umu, no imajući na umu kontekst koji ste podsjetili, dakle sigurnosni kontekst, rat, sukobi, krize koji su svugdje oko našeg kontinenta, e, na neviđenoj razini još od samog pokretanja e, zajedničke sigurnosne obrambene politike od prije malo više od 15 godina, dakle to je na neviđenoj razini danas. Mislim da ne možemo, Bog zna što, očekivati od vijeća, sastanka vijeća u lipnju. Već smo 2013. na sastanku vijeća u 12. mjesecu bili razočarani, dosta razočarani, a kad vidim što se priprema za sastanak u lipnju, daleko smo od eh, ciljeva, od željenog opet je greška, odnosno odgovornost na državama članicama, jer e, nitko nije ovdje naivan glede zajedničke i obrambene politike. Spominjali ste pripreme za krize. Pa stavio, ostavit ću po strani e, rasprave teološke, da tako kažem, prirode, odnosno ideološke prirode, da li je na NATO ili na nekom drugom da to pripremi, činjenica je da ni jedna od tih e, kombinacija nije u potpunosti zadovoljavajuća, niti nam omogućuje da se u potpunosti suočimo sa sigurnosnim izazovima s kojima smo suočeni u biti. NATO ne može napraviti sve, niti ne treba sve napraviti, mislim da je to normalno. Drve članice, pa čak i one najjače među njima, a ja sam francuz te znam o čemu govorim, ne mogu ni one sve uraditi, bilo se radi o kapacitetima, o osoblju, o političkoj volji. Dakle, moramo e, moramo raditi na ovoj zajedničkoj sigurnosnoj obrambenoj politici što god govorili ona je u e, temeljnim e, ugovorima i u krajnjem slučaju samo treba primijeniti slovo temeljnih ugovora. Spominjali ste stalnu strukturu suradnje. Da, naravno, ali već 15 godina o tome razgovaramo otkako je upisana u tekst ugovora iz Lisabona i svi se veseli tome, ali nitko ne želi preuzeti inicijativu i pokrenuti tu stalnu strukturiranu suradnju. Pa da, ta stalna strukturirana suradnja neće se napraviti iz 28, jer moramo danas priznati da kada se radi o obrani ne možemo apsolutno sve uraditi složno u 28. 28. Ako svaki put budemo tražili da svih 28 država članica budu imali jednaku političku e, želju i angažman, onda nećemo nikad ništa napraviti. I Europa neće postojati na međunarodnoj sceni. Koja je riječ o e, operacijama. Govorili ste da visoka predstavnica želi stratešku reviziju e, civilnih i vojnih misija zajedničke sigurnosne i obrambene politike. Da, da i stotinu puta da. Svakako to treba jer trenutačno nije zadovoljavajuće onako kako je. E, moje izvješće je možda malo brutalno, ali stvarnost je još brutalnija od stvarnosti na terenu. više e, je velik broj europskih misija koje su postale misije koje služe za alibi. Naime, to su misije gdje se 28 država složilo za e, minimalne e, zajedničke operacije, dakle to složim, dogovorimo se oko civilne operacije i onda na taj način e, udenemo jednu europsku zastavicu na karti svijeta gdje ima kriza i kažemo evo ga sve u redu, Europa je nazočna, mi smo tu na terenu i eto ga, nešto radimo. Ali kad e, poput mene i nekog cine zastupnika odete na teren i uvidite da veliki dio tih misija, koliko god osoblje na terenu bilo požrtvovano, uvidite da su te misije izgovori, jer one ne obavljaju ono što bismo mogli s pravom očekivati, a te misije su jako skupe. Iz te točke gledišta, strateška revizija će biti jako dobrodošla, jednako kao i revizija programa obuči opremi. Jer znamo obučavati, mi to radimo u Maliju, u Somaliji, ali opremiti mi to ne radimo ili to radimo krivo ili nedovoljno a to često govore i države koje su korisnice te usluge. Dakle, u ovom slučaju ova inicijativa ide u pravom smjeru, no naše operacije i misije su daleko od onoga što bi trebale biti kada imamo na umu sigurnosne probleme. Evo još koja je riječ o misijama i operacijama glede kojih e, je e, Europsko izvanredno vijeće e, dalo punomoć viskoj predstavnici za misije u sredozemlju. Pa kome se, kome se rugaju? što oni misle da će pokrenuti neku e, europsku vojnu operaciju e, u sredozemlju da bi se potapali e, brodovi krijumčara pa ili itko ima na, itko ima na umu operativne probleme koje predstavlja uništavanje brodova netko je spominjao neke bespilotne letjelice pa <laughs> ovdje pomišljam na te zemlje koje se razbacuju tim bes, idejom o bespilotnim letjelicama, a Europa ne raspolaže bespilotnim letjelicama. U najboljem slučaju ćemo ih imati 2025. A gdje ćemo ih potapati? U libijskim lukama gdje ćemo imati još veće kolateralne štete nego što se sada stvar dešava u sredozemlje, Dakle, to nema nikakve veze s zdravim razumom. Dakle, jedina operacija zajedničke sigurnosne obrambene politike koja bi bila zdravorazumna jeste pomorska, mornarička e, operacija koja je bio cilj da odbije e, brodove da se upuštaju na prelazak sredozemlja, ali sumnjam da možemo, se, da možemo očekivati da idemo dalje od toga. I misije ZSOP su misije ZSOP koje mogu biti učinkovite koje imamo u afričkim zemljama, a to su zemlje porijekla, i tu se radi o putovima e, ilegalne e, migracije. Ima jedan put koji e, s roga Afrike dolazi do Libije, ima subsaharski put koji dolazi do Sajela i taj put je svima poznat. Ide preko Malija, preko sjevera Nigera, odnosno najkonkretnije preko Agadeza. I znate, Europska unija ima civilnu misiju ZSOP policijske e, pri alžijskim e, vlastima. E pa njima treba dati pravi mandat borbe protiv e, krimčarenja migranata u suradnji sa lokalnim vlastima. Jer jednom kada migranti dođu u Libiju, gotovo. Ne trebamo se zavaravati na e, sa vojnim operacijama glede za migrator, migracijske probleme. To jednom kad dođu ljudi do libijskih E, luka, tu bi se više ne možemo ništa napraviti. Evo, čuli smo puno toga, puno <laughs> bedastoća od e, šefa država vlada i visokih predstavnika, raznoraznih, e, no mandat koji je dat visokoj predstavnici je sve sem realističan. Jedina stvar na kojoj možemo raditi jeste na temelju postojećih postojećih e, instrumenta koje možemo prilagoditi, izmijeniti, ali nećemo napraviti nikakve revolucionarne operacije kako bismo uništavali neke brodove. Oni koji u to vjeruju danas, možemo slobodno dati sastanak za godinu ili dvije pa ćemo vidjeti kakvi će biti rezultati. Dakle, ovo sve ukazuje na raskorak koji jako često postoji između najavljenih mjera koje koje se čuju na europskim e, sastancima na vrhu, gdje moramo znati da naši šefovi država i vlada govore o obrani na, isključiv, na jako i krajnje ograničen i skroman način. Uvijek imaju na umu e, svoju nacionalnu politiku. Sjete se e, sastanka u prosincu 2013. i problema koji su imali i Holand, i Merkel e, i Cameron. Gospođa e, Merkel je bila zadovoljna jer to nije koštalo ni jedan euro više nacionalni proračun. Gospodin Holand je bio zadovoljan jer je dobio drugih europljana da više gledaju kako će drugi europljani, odnosno kako, kako Francuska sudjeluje u rješavanju problema u Centralnoj Afričkoj Republici, a gospodin Cameron je bio sretan jer iz svojih razloga, jer nije niko mogao ništa napraviti bez njega. Dakle, svi su sretni. I to pokazuje koliko su besmislene ove vrste rasprave. Da, da smo znali da će to biti ishod tih razgovora, onda, onda bismo im mogli reći da uopće nisu trebali da se sastaju, a bojim se da bi i sljedeći sastanak e, mogao biti, vijeće mogao biti sličan. Osim ukoliko glas gospođe magarini ne bude dovoljno jak, da bi je saslušao glede nekolicine tema i treba vidjeti da li će ove... E, ove ideje na koje, koje ste spomenuli i da li će gospodin e, Kukani i Taran, kolege Kukani i Taran e, moći nešto reći glede toga, osobito kada je riječ o e, istraživanju i razvoju financiranja, jer to je ono što je važno za ove OPEX, dakle vanjske operacije. Da li su na glede toga države članice spremne napredovati. Ja nemam dodatnih informacija, možda vi imate neke informacije, ali bojim se i ovaj put da si ne trebamo, Bog zna šta, E, pomišljati što se tiče ishoda ovog budućeg sastanka vijeća. Mislim da i ovaj put trebamo ideološke rasprave staviti po strance, nitko se ne može sam u Europi suočiti s problemima s kojima smo suočeni, niti na istoku, niti na jugu. Ovi izazovi nikad nisu bili veći, niti e, ni koji način. Dakle, i moramo svi imati na umu da ukoliko se danas ne suočimo s problemima, nećemo moći bolje se suočiti s njima sutra i e, pitanje je da li ćemo uopće imati adekvatna sredstva na raspolaganju da, se, da zaštitimo svoju sigurnost. Hvala. Gospodine Kukan, izvolite. gospodine izvršni e, direktoru, dragi kolege, gosti iz nacionalnih parlamenta. Drago mi je da imamo priliku raspravljati o problemima koji se odnose na zajedničku sigurnosnu i obrambenu politiku i financiranje te politike. Ja sam izvjestitelj Europskog parlamenta zajedno sa kolegom iz odbora za proračune upravo na tu temu. Što se tiče ovog o izvještaja, već smo u odboru AFET glasali za, o izvještaju, a kasnije ovoga mjeseca ćemo glasati na plenarnoj sjednici u Strasburu. Dopustite mi da sada naglasim najbitnije teme ovog izvještaja. Financiranje zajedničke sigurnosne i obrambene politike. Europska unija se nalazi pred neviđenim izazovima i prijetnjama svoje sigurnosti. Svi znamo što se događa u istočnom susjedstvu, o tome smo razgovarali jutros, ali svi znamo i za prijetnje koje dolaze zbog nestabilnosti u Africi i na Bliskom istoku. Summit u lipnju bi se trebao baviti ovim pitanjima i definirati plan za tješnju suradnju E, o europskoj sigurnosti i obrani. Ovdje se slažem sa vrlo realnim stajalištem mm, gospodina Danžana upravo o tom samitu. ZSOP je već jako dugo vremena izazov s obzirom na naše e, ambicije i ograničenja. Osim proračunskih ograničenja, ono što otežava ZSOP su prepreke, treba više fleksibilnosti, više dosljednosti i transparentnosti u financiranju ZSOP-a. Stoga moramo vidjeti što sve možemo učiniti sa ograničenim sredstvima za ovu godinu. E, moramo identificirati glavne probleme zapitati se o našim rezervama, ali isto tako predložiti e, bolji, učinkovitiji način financiranja ove politike. U izvještaju koji sam pripremio zajedno sa kolegama iz odbora za proračune, predložili smo nekoliko mjera koje mogu unaprijediti troškovnu učinkovitost, dosljednost i transparentnost u financiranju ZSOP-a. Kad je riječ o e, uštedi, tu smo predvidjeli mjere koje će skratiti financijski postupak i tražimo dodatnu fleksibilnost u financijskim pravilima. I to se posebice odnosi na civilne misije. Istovremeno predlažemo da se unaprijedi troškovna učinkovitost te da se ubrza raspoređivanje civilnih snaga time što će se uspostaviti e, centri zajedničkih usluga ili centri zajedničkih službi. Mislim da moramo zajedno pružati potporu našim civilnim misijama. Što se tiče e, dosljednosti i kompatibilnosti, ovdje tražimo više sinergija, posebice između civilnih i vojnih misija. To je moguće. Postoje područja gdje bi takve sinergije bile relevantne, posebice kad je riječ o prijevozu, logistici ili sigurnosti misija. Kad je riječ o financiranju vojnih operacija, analiza mehanizma Atena je dovela do nekih e, rezultata, ali ne, ti rezultati nisu baš konkretni. Nadam se da će e, na sljedećem sastanku Europsko vijeće u lipnju se baviti tom temom i da, će, i da ćemo vidjeti malo konkretnije rezultate. Dokle se to ne dogodi, mi predlažemo da se Atena otvori za financijsko upravljanje i doprinose iz trećih zemalja te međunarodnih organizacija. Isto tako e, tražimo zajedničko financiranje. To bi bilo dodatno financiranje za neke zajedničke troškove misija. Transparentnost i odgovornost. I na kraju no ne i najmanje važno, izvještaj naglašava pitanje transparentnosti i odgovornosti financiranja sop a p-a. Kada govorimo o većoj fleksibilnosti u uh, financijskim pravilima, istovremeno moramo reći da fleksibilnost mora ići ruku pod ruku sa transparentnosti i sa jasnoćom svih financijskih uh, aspekata misija. Drago mi je da imamo priliku razgovarati o financijskim aspektima ZSOP-a i moramo mm, biti svjesni da je još jako puno posla pred nama u svom ovom području. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Gospodin Massimo ima riječ iz Kamera deputati iz Rima. Hvala. Hvala vam na ovom sastanku, za mene prvi put da sudjelujem i iskreno vam govorim da stvarno smatram da je ovo vrlo korisno i zbog toga što možemo razgovarati na razini europskih parlamenta, ali i da onda možemo prenijeti našim nacionalnim parlamentima o čemu se ovdje razgovaralo. Hvala i izvjestiteljima. Smatram da su bili stvarno učinkoviti i mislim da su dobro pogodili ciljeve. Ja se želim fokusirati na e, teme kojima su se bavili različiti parlamenti u prethodnim e, međuparlamentarnim skupštinama u Rigi, Ateni i Rimu i predložiti vam nekoliko argumenata na temelju kojih se može e, uspostaviti učinkovita europska obrana. Tu se najprije odnosim na zaključke različitih radionica na našim međuparlamentarnim sastancima, a no posebice na onom u Rigi. Moram zahvaliti i Italiji, i Francuskoj, i Nizozemskoj, koje su dale zahtjev da se iskoristi članak 44 i 47, dakle instrumenti koje definira ugovor o funkcioniranju Europske unije. Ne želim duljiti, ali želim reći da to je rekla i gospođa Mogherini, dakle da moramo identificirati scenarije koji su realni na temelju analize problema. I to posebice kad je riječ mm, o sustavu financiranja, koji je prema meni jedan od najbitnijih e, aspekata. Sustav Atena očito nije funkcionirao, prema tome treba ga revidirati. Tako da o tome će se zasigurno razgovarati na skorašnjem sastanku Europskog vijeća. I ono što članak 44 nudi kao pravna osnova, dakle to se može primjenjivati i u financiranju. I to je zapravo bio koncept koji je proizašao sa sastanka u Rigi. I to ponavljam, zato što smatram da je jako bitno da se o tome nastavi razgovarati na ovaj način. Dakle, to je vrlo važan dio financijskog okvira vojne, vojnih misija. Zato što ako se taj čvor ne otpetlja, teško ćemo i politički e, napredovati. Hvala vam. Gospodin hvala vam gospodine predsjedniče, gospodine Leroy, kolege, oni koji su već govorili, ja se u potpunosti slažem primjerice s analizom kolege Danžana i tome nemam što zadodati. U prosincu 2013. smo se još možda mogli dopustiti da se Europsko vijeće referira samo na zaključce, zaključke sa sastanka vijeća ministara vanjskih poslova, ali to je bilo prije krize u Ukrajini, to je bilo prije ISISA i mislim da se to ne možemo dopustiti ovaj put, da se naši čelnici države i vlada osvrnu samo na ono što će ministri obrane odlučiti 18.5. Ja očekujem da ćete vi primiti na znanje promjene u našem globalnom okruženju i da će iskoristiti ono što nam predviđaju ugovori. Mnogo toga možemo učiniti i ja želim još jednom naglasiti i ponoviti ono što je rečeno. Stalna strukturna suradnja je način na koji možemo staviti napredak i to u krugu onih koji to žele, koji prepoznaju u tom promjenjivom sigurnosnom okruženju da sami logistički gledano više nisu sposobni nešto ad hoc učiniti, već da se moraju obvezati na dulji rok kako bi stvarno uzeli u obzir ove nove stvarnosti. Naši američki partneri u NATO savezu bi se veselili kada bi mi europljeni konačno došli do tog stava jer Mm, po njihovom mišljenju smo mi fragmentirani kontinent koji ne može pouzdano nešto planirati, e, interoperabilno nešto i napraviti. Mi bi bili učinkovitiji partner i za Amerikance unutar NATO saveza kada bi kao europljani bili doista u stanju napraviti stvari onako da oni, one budu prilagođene ovoj promjenjivoj situaciji. Još jednom, Atena, molim vas da tu raspravu ponesete sa sobom u nacionalne parlamente. Situacija kod mehanizma Atene je ta da postoje mnoge države članice koje ne mogu sudjelovati u tom mehanizmu zato što ne mogu ispuniti to načelo da se troškovi snose gdje nastaju. I zatim druge države moraju još i više doprinijeti. Kada bi imali odvojenu blagajnu, onda bi svatko mogao uplatiti svoj udio i zatim bi mogli vidjeti ko će sudjelovati, te bi taj onda dobio povrat tih sredstava u 100% iznosu. To je ono što nam je potrebno, a sve što trenutno imamo nas neće dovesti bliže cilju. Kada bi to bio jedan rezultat da doista po pitanju mehanizma Atene izradimo novu strukturu koja dobro radi, onda bi se sam taj sastanak na vrhu već time isplatio. Hvala. Predsjednik nema uključen mikrofon. Gospodin Kačakala iz Poljske, zatim gospodin Lic. Hvala, predsjedniče. Zemljško sasnak vijeća neće riješiti sve probleme, no kako bi se nešto postiglo, bit će potrebno da uložimo zemljski napor jedinstveno. Nema nikakve sumnje da nam je potrebna nova sigurnosna strategija. Ta strategija bi trebala biti puno šira, jer sama definicija sigurnosti je već puno šira od toga. Međutim, najvažniji dio te strategije bit će zajednička sigurnosna i obrambena politika. Pred našim očima možemo vidjeti promjene u geopolitičkoj situaciji, tako da bi nova strategija treba biti razvijena prekogranično i imati trebala bi uzeti u obzir i južnu i istočnu dimenziju. U Poljskoj, nakon 1989. godine, nadali smo se da će uslijediti demokratske promjene u Rusiji, međutim, na temelju onoga što smo mogli vidjeti u Ukrajini, nema više nikakvih iluzija. Znamo da Putin ima tri cilja. Hoće se vratiti u carstvo, zatim želi oslabiti Europsku uniju, tako što će podrivati samu Europsku uniju interno i želi imati više utjecaja u Europi, još više utjecaja nego Sjedinje američke države. Tako da je pitanje vremena kada će e, Putin stvoriti taj koridor do Krima jer želi stabilizirati stanje stvari na Krimu. Tako da bi bio uspjeh same Europske unije ako bi taj sasnog vijeća bio održan Mislim da bismo trebali analizirati pismo za gospođu Mogherini, tu ima nekih prijedloga za djelovanje i trebali bismo poboljšati vidljivost e, i zajedničku sigurnosnu i obrambenu politiku, njezin potencijal i mogućnosti europske obrambene industrije. Gospodin Brok je rekao da se troši više sredstava, sveukupno više nego što ih troši Rusija, no u zadnjih osam godina Europska unija potrošila je 40% manje sredstava na istraživanje i razvoj. Ovdje govorimo o istraživanju i razvoj e, u vojnom, obrambenom sektoru. Dakle, u Poljskoj mi smo htjeli da ti rashodi predstavljaju 2% BDP-a. Što možemo poduzeti po tom pitanju? Mislim kako bismo trebali više surađivati s NATO-om, imajući na umu da su naši proračuni ograničeni, trebali bismo izbjeći preklapanje, udvostručavanje i možda bismo na taj način mogli povećati proračun vojske i doći do 2% BDP-a. Ukoliko želite biti odgovorni, mislim da bismo također trebali e, i pokazati solidarnost, jer bit ćemo jaki jedino ako budemo jednoglasni i moramo se podsjetiti toga redovito. Hvala. Hvala lijepa, dragi kolega. Naravno možemo reći da ne treba samo osnažiti NATO savez niti Europsku uniju, već da treba ujediniti to dvoje na neki način tako da postignemo tu sinergiju. Kolega Lic ima sada riječ. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče. Ova točka koju ste upravo naveli znači da zapravo moramo postići sinergijske učinke između e, europskog daljnjeg razvoja, razvoja naše zajedničke sigurnosti obrane politike i NATO saveza, kako da to ujedinimo upravo u tom procesu koji je malo prije naglasio kolega Gale, dakle da moramo ponovno promisliti o mehanizmu Ateni, da moramo pružiti određene poticaje. Na posljedku moram reći da imamo vrlo ograničavajuću situaciju po pitanju korištenja proračuna, ali možemo ta sredstva koristiti ciljanje. Radi se o tome da trebamo imati e, kompetentni pregled nad onime što nam pruža Lisabonski ugovor. To je jedna dimenzija koju još nismo do kraja iscrpili, a to se tiče Europske unije, Europskog parlamenta s jedne strane, ali s druge strane i država članica nacionalne razine, da se približimo, da vidimo kako se može strateška suradnja koja se bilateralno, trilateralno već odvija, kako što se tiče izgrađivanja kapaciteta za zajedničku sigurnosnu i obrambenu politiku ili kada se tiče e, vojnih kapaciteta, ali isto tako kada se tiče objedinjavanja i dijeljenja resursa. E, to je nešto što se već ocetava. Strukturirana suradnja za to nam nije potreban procesa Tena, samo ovdje već i pri nacionalnim parlamentima. U Njemačkoj postoji jedan odbor koji rješava to pitanje. Mi imamo tamo mogućnost ulaganja rezerve parlamenta protiv e, vojnih e, misija i dakle postavlja se pitanje kako budući da povežemo parlamentarne zastupnice u državama članicama sa zastupnicima i sa Europskom unijom. U Njemačkom je sada taj odbor koji e, to razmatra. U Njemačkoj se također postavlja i pitanje vezno uz raspravu o bijeloj knjizi o procesima koji su nam potrebni i na neki način unutar nacionalnih parlamenta. Zatim isto tako imamo potrebu da zauzmu određen strateški položaj kada se radi primjerice o upravljanju krizama, to se tiče pitanja obrane, pitanja vanske vanjskih politika. Naravno, isto tako, ako imamo razvoj kapaciteta i objedinjavanje i dijeljenje resursa, onda moramo voditi raspravu i o izvozu vojne opreme. Ta rasprava nam je također e, potrebna. Potrebna nam je zajednička oprema kako bismo uopće strateški mogli e, djelovati i tu su nam potrebni koraci s obje strane, kako sa europske razine, tako i sa nacionalne razine. I nadamo se da će 18. svibanj u tom smislu dati odlučujući impuls, ali isto tako i da će se dodijeliti mandat gospođe Mogherini kako bi ovu trenutnu situaciju mogli iskoristiti da u idućih nekoliko koraka razvijemo zatim e, jedan plan puta. Moje pitanje s tim u vezi upućeno gospodinu Leroyu kako vidite primjerice e, Europsku agenciju i način na koji ona radi. Je li taj instrument dobar ovako kako radi? Je li nam potrebna intenzivnija zastupljenost nacionalnih parlamenta pri toj agenciji, je li se ovdje doista vrši razmjena najboljih praksi. Hvala vam lijepa. Hvala Norheim eh, iz Norveške Predsjedavajući, najviše hvala što mi pružate mogućnost da govorimo u ime Norveške. Iako nismo članica Europske unije, Norveška je jako povezano s Europskom unijom i dijelimo vrijednosti europskih integracija. Blisko surađujemo s Europskom unijom i državama članicama, imamo zajednički niz vrijednosti i priznajemo potrebu da se iznađu zajednička rješenja, zajedničke izazove. Također priznajemo da ima Europska unija veću odgovornost, da je podržavaju zemlje članice i partnerske zemlje e, u smislu djelovanja kao e, pružatelj e, usluge sigurnosti, ali ne isključivi. Što se tiče e, samita, NATO samita u Velsu, citiram, agresivno djelovanje Rusije u Ukrajini e, izaziva cjelovitu mirnu Europu i kraj citata. Dakle, moramo priznati to i poduzeti u skladu s tim potrebne mjere i postarati se da su te odluke popraćene jasnim konkretnim mjerama. Ovo je sve ukorjenjeno u e, NATO. E, NATO nije postao manje relevantan ili važan, već više relevantan i značajniji. Isto vrijedi i za Europsku uniju i ulogu Europske unije u sigurnosnoj obrambenoj politici. Pretpostavljam da će Europska unija u narednim godinama nastaviti rasti, postajati sve značajnija što se tiče sigurnosti obrane Norveška usko surađuje sa Europskom unijom e, i isto tako u sektoru sigurnosne obrambene politike. Mi surađujemo na borbi protiv terorizma, ljudskim pravima, e, razoružanju i neproliferaciji, isto tako u SS-u i e, Vijeću Europe. Norveška se redovito ravna sa restriktivnim mjerama koje nameće Europska unija i europske mjere imamo 94% e, usklađeno sa europskim mjerama i bit ćemo e, složni, odnosno potpuno ćemo usvojiti europske odluke glede Rusije. Mi sudjelujemo u nekolicini e, misija u rogu Afrike i Bliskom istoku i dalje stavljam na raspolaganje švedskoj borbenoj skupini ljudstvo i isto tako ćemo eh, po svem sudeći sudjelovati u eh, Ukrajini. Govoreći o borbenoj skupini, važno je imati na umu da se te borbene skupine treba koristiti na relevantan način. Kada je riječ o obrani, naravno važno je da imamo jasno određene prioritete glede eh, rashoda za obranu u budućnosti, to treba biti pametnije rađeno i moramo imati veća sredstva na spravljanju. Prioriteti moraju biti jasno određeni u našim proračunima i NATO-vo objedinjavanje i dijeljenje resursa e, mora biti e, jasno zastupljeno u našim proračunima u narednim godinama. Doista smo zahvalni što nam omogućujete da sudjelujemo u, na ovom sastanku. Iako Norveška nije članica Europske imamo zajedničke vrijednosti, kao što sam rekao na početku. E, kao što sam rekao jutros u Oslu, nije, nije dovoljno staviti ovaj pin sa norveškom i europskom zastavom na moj rever. U svakom slučaju moramo e, zajedno surađivati. I zadnji argument, ne zaboravimo Arktik. To je od jako velikog značaja. Hvala vam. Thank you very much. Also you are more than... Hvala i vama i u svakom slučaju vi ste više nego dobro došli ovdje, osobito kada se radi o vanjskoj sigurnosnoj politici. Gospodin Tanok ima riječ. Hvala predsjedavajući. U ime ECR-a ovaj sastanak vijeća u lipnju bi trebao biti važna prigoda no ne bismo htjeli da to posluži za izgovor za veću političku eh, kooperaciju i eh, David Cameron eh, je jasan bio na kada se radi o zajedničkoj vojsci i svom stavovima, no u svakom slučaju smo svjesni glede Isisa i Bob Harama u Nigeriji i, i globalne džihadističke franšize i svega onoga što se radi u eh, SOP-u u okviru za SOP-a. No u svakom slučaju eh, NATO i zajednička sigurnost i obrambena politika su od centralnog značaja za europsku sigurnost i tu E, moramo imati na umu da to moraju time vladati europske države članice, a ne e, neko zajedničko tijelo. Naravno, kada su zajedničke sigurnosti obrambene politike u pitanju, moramo imati e, snage za provođenje mira da djeluju aktivno. No, e, bio sam, kao prvo, drago mi je što je kolega iz Norveške govorio da li ima e, ikakvog govora u okviru vijeća o tome da će 2017. godine Ujedinjeno kraljevina voditi um, Europsku uniju. Evo, sad, danas u četvrtak, ovog tjedna u četvrtak ima nadamo se da će moj e, premijer biti ponovno izabran. No, da li zajednička sigurnosna obrana politika će moći funkcionirati valjano, odnosno da li će doista biti osnaženo u budućnosti i e, jačanje, da li će jačanje ZSOP-a ugroziti na, e, suradnju sa SAD-om i Kanadom u okviru e, NATO-a. I što se tiče ovog cilja 2%, jasno je da neke države članice da su uspješnije od drugih i osobito evo, u baltičkim zemljama imamo jako dobre rezultate nakon, e, nakon što su ih probudile agresija e, Rusije na Ukrajinu, no da li bismo možda trebali e, smanjiti prekomorsku pomoć kako bismo mogli pojačati udio u proračunu za obranu i do koje mjere objedinjavanje i dijeljenje resursa može pomoći obrambenom proračunu? Uh, uh, Hvala, Elmar. Dragi kolege. Najprije želim pozdraviti gospodina Lerva uh, sve ono što je rekao i izvjestitelje. Izgleda se nešto događa. Da se nešto radi. Mislim da će ovaj sastanak na vrhu u lipnju možda neće ispuniti sva očekivanja, ali u svakom slučaju započet postupak. To je započelo otprilike na sastanku na vrhu NATO-a i tada smo mogli uvidjeti da je veliki broj država najavio znatno povećanje proračuna za obranu, među kojima i moja država. Mađarska je naime odgovorila da će u narodnom financijskom razdoblju udvostručiti proračun za obranu. To je rečeno na sastanku na vrhu u Velsu. Dakle, postoji utjecaj ovog novog razdoblja koje proživljavamo, dakle vidimo da se vode ratovi unutar Europe, ne izvan Europe, već unutar Europe i to izgleda utječe ne samo na države članice, već utječe i na način na koji, donose, na koji se donose odluke u Europi. Tako da e, pozdravljam izradu nove sigurnosne politike, odnosno kao što ste vi rekli, vanjske sigurnosne politike. Da, strategije iz 2003. koja je revidirana 2008. je zastarjela i najviše hvala što nam pokazali, odnosno što su nam iznijeli e, redoslijed stvari, da kako će stvari biti napravljene. Gospođa Mogherini je odlučila u dvije, dvije etape. Prva je do junskog sastanka na vrhu, a nakon toga vi ste nagovisli da, će, da ćemo imati još godinu pred sobom tijekom koje ćemo moći raspravljati o metodologiji izrade te nove vanjske sigurnosne strategije. Mislim da je ovo jako dobro što smo se okupili predstavnici nacionalnih parlamenta, jer kao što ste rekli, države članice su pokretače ovog postupka, pokretačka sila ovog postupka i bilo bi jako korisno glavni tajniče, da e, izradite neke programe kako uključiti na svoje parlamente u ovih godinu dana koje stoje pred nama, jer bismo u svakom slučaju e, bili jako radi sudjelovati u tome svemu i e, mimo svih ovih tema koje spomenute, dakle ugovor iz Lisabona, financiranje, E, ključni problemi na koje su ukazali izvjestitelji. Bilo bi dobro da to se bude uključeno u novu sigurnosnu strategiju i sigurno je da bi nacionalni parlamenti mogli imati određen politički scenarij o tome kako na te teme raspraviti. Dakle, još jednom vam zahvaljujem i veselim se vašim savjetima o mogućoj suradnji na ove teme. Hvala. Hvala vam lijepa. Sada gospodin Nast ima riječ. Se aprende mucho cuando se le escucha, porque lo que dice está lleno Jako puno toga možemo naučiti od gospodina Danžana. On jako dobro razmišlja i slijedi zdravi razum. Želim mu, oprostite samo da vas e, obavijestim da imamo još devet govornika, a, a glavni tajnik mora odgovoriti. Možemo li se svi ograničiti na minutu i pol tako da svi stignu? E, reći što misle i da naš gost ima vremena odgovoriti. Da, nema problema. Glavni problem je kontrol tranzitnih mjesta. I to je Sahara. Tko god zna za Saharu, reći će vam da imigranti e, prolaze u velikim e, kamionima i dakle imaju svoje rute. To znači da se trebaju kontrolirati određene oaze. Problem nije u tome da treba bombardirati e, libijske luke i brodove, to je potpuna glupost. Treba zabraniti pristup, ali da bismo zabranili pristup, ono što Europa čini jest e, da se oslanja na e, francusku vojsku. Nitko ništa ne čini, djeluje jedino Francuska sa svojim sredstvima i onda i, imamo probleme koje imamo. A osim što govorimo i pričamo, moramo i djelovati. A jedina koja nešto radi je Francuska. To treba priznati, treba im zahvaliti i treba isto tako uzeti u obzir naša ograničenja i moramo se i prokleti same sebe. Tako da, da, to je naš problem. Mi samo pričamo, a na terenu djeluje samo jedna. I to je Francuska. Eto, gospodine predsjedniče, gotov sam.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 zajednička vanjska, zajednička sigurnosna i obrambena politika um, podrazumijeva da bismo stvarno trebali imati zajedničku politiku, a ne samo politiku na teorijskoj razini. I takvu bi politiku zemlje članice trebale moći koristiti kada god, e, kada god se moraju suočiti s nekom prijetnjom, bilo sada ili u budućnosti. A sada, ako želimo razlikovati različite sektore, i vidjeti do koje mjere se zajednička sigurnosna i obrambena politika može koristiti za obranu i sigurnost Europske unije. Ne smemo zaboraviti da su se pripremili različiti instrumenti i kad je riječ o spremnosti na suradnju e, i na razvoju mentaliteta u sektoru sigurnosti i obrane. No, ne možemo imati selektivnu provedbu da recimo djelovati protiv Rusije, a ne protiv Turske, kada isto tako krši prava jedne zemlje članice Europske unije, to jest Cipra. A istovremeno znači krši i prava Europske unije. Okolnosti su se znatno promijenile od kako je oformljena e, zajednička e, stala strukturirana suradnja. Stoga moramo uzeti u obzir i nove okolnosti. Dobro je da je zajednička sigurnosna i vanjska politika konsolidirana na razini Europske unije, ali moramo imati e, sveobuhvatniji pristup i bolju suradnju sa, širim, e, sa širom skupinom aktera. Zato možemo očekivati učinkoviti napredak u sektoru e, zajedničke sigurnosne i obrambene politike koja će odgovoriti očekivanjima Europske unije. Hvala. Hvala vam lijepa, zato što imamo samo kratko vremena i jedno konkretno pitanje. Već je netko to spomenuo. Pitanje vezano uz upotrebu sredstava u vojne svrhe. Radi se o tome da će se u lipnju odlučiti o jednoj pripremnoj mjeri o naoružanju Europske unije, tako da od 2017. godine treba vidjeti kako se financijske sredstva Europske unije mogu koristiti za istraživanje i za korištenje robe sa dvojnom namjenom. I to se zatim treba pripremiti da se ugradi u sljedeći proračun. Gospodin Danžon je već rekao da E, dionici iz privrede to traže, ali mislim istraživanje naoružavanja spada pod zajedničku sigurnosnu obrambenu politiku, spada u članak broj 2 ugovora Europske unije i u članak 41. Mislim, taj članak zabranjuje mjere sa vojnim i sigurnosno obrambeno političkim ciljevima. I što se tiče mehanizma Atene, smatram da je vrlo zabrinjavajuće da neki kolege ovdje nazivaju mogućnost ulaganja rezerve nacionalnih parlamenta za vojne intervencije kao da je ta država s time e, ograničena. Mislim, to je samo bit demokracije. To je demokracija koju mi u takvom obliku nemamo ovdje u Europskom parlamentu, nažalost. bojim se da bi te nacionalne mogućnosti ulaganja e, rezerve mogli biti ukinuti ako se provede revizija mehanizma Atene. Hvala. Gospođa Čebalos, izvolite. Ja vil börja med att instämma i det som Hvala vam. Kao prvo bih se osvrnula na ono što je rekao naš izvjestitelj gospodin Danžan. Ne možemo vojnom silom riješiti tragedije migranata koji se utapaju na Sredozemnom moru. To će samo prebaciti te probleme na druga područja. Postoje nekoliko pitanja koje sam htjela postaviti vezano uz prijašnje odluke. Jedno se tiče odluke koja je donesena e, u, na tom sastanku u prosincu 2014. godine o jednom zajedničkom programu za Europsku uniju. Europski parlament je zatim u svoju usvojio rezoluciju gdje je trebao zatim biti naznačen um, zakonodavni okvir za upotrebu drona, dronova. Mene zanima kako se trenutno primjenjuje taj okvir za dronove. Govorimo o manjku učinkovitosti na području obrane, govorimo o e, kvantiteti, ali ne o kvaliteti. Već mnogo godina govorimo o objedinjavanju djeljenju resursa, a ja se pitam hoće li se to naći na dnevnom redu na tom sastanku u lipnju. Još jedno pitanje koje želim postaviti, a tiče se struktura za upravljanje kriznim situacijama. Nedavno smo u parlamentu govorili o tome koliko je važno da nemamo paralelne strukture. To je nešto što je iznimno važno za nas, za klub zastupnika zelenih. Činjenica da trebamo osnažiti e, civilne intervencije koje imamo. Ne smemo pomiješati previše civilne i vojne misije. U tom kontekstu bih htjela postaviti jedno pitanje koje sam postavila 17. prosinca u pisanom obliku komisije. Još uvijek nisam zaprimila odgovor samo uzgledečeno. Dakle, postavlja se pitanje što se sada događa sa prijedlogom e, koje će koje je visoka predstavnica usvojila u srpnju 2011. godine, dakle kada se radi o tome da se uspostavi jedinica za e, planiranje i provođenje civilnih operacija. Ja nisam dobila nikakav odgovor, iako sam već prije dakle, mnogo mjeseci postavila to pitanje. Hvala vam. Gospodin Ostevićius. Hvala vam, gospodine predsjedniče, kolege. Kao što znamo, imamo Eurokorps. To je jedinica za brzu reakciju gdje imamo namjeru da se s time služe kako operacije NATO saveza, tako i operacije Europske unije to 1998. Od početka iduće godine će Eurocorp predstavljati to jest polovica država koje predstavljaju Eurocorps će predstavljati polovicu stanovništva. Kako možemo Eurokorps učiniti progresivnom snagom za to da države članice postanu bolje, dosljednije, snažnije sa pravim sustavima zapovjedništva, sa boljim sustavima e, brzog, e, brze mobilizacije. Možete li o tome nešto reći? I kao drugo, što se tiče odluka, mi smo tražili od povjerenika pri Europskoj komisiji da pripremi neku vrstu papira, dokumenta, programa vezano uz neprijateljsku propagandu, to jest informacijski rat, kojemu je Europska unija sve više izložena, posebice od strane država koje imaju drugačije ideje o Europskoj uniji. Koja je vanjska dimenzija tog informacijskog i propagandnog rata u kojemu se trenutno nalazi Europska unija i njene države članice. Mi smo u to upleteni, a da to ne želimo. Ima li po tom pitanju nekih e, planova? Hvala. E, Gospodin Kela, da, hvala vam. Kolege, slažem se sa kolegom Danžanom i njegovim zaključcima da je dakle posljednji sastanak na vrhu u svrhu obrane Europskog vijeća bio veliko razočaranje. U međuvremenu napredak je bio vrlo slab. Mi e, očigledno zaostajemo za tim razvojima. Na sljedećem sastanku na vrhu za obranu ja imam tri prijedloga. Kao prvo moramo jednoglasno priznati temeljnu promjenu e, europskog sigurnosnog i obrambenog okruženja do koje je došlo. Sukobi, sukoba ima se više u europskom susjedstvu. Sustav za stabilizaciju je propao i postoje mnogobrojni ratovi u razno raznim oblicima. Temeljne vrijednosti Europske unije su pod napadom od strane islamskih terorista. Kao drugo, potreban je odgovor sa zapada. Teška istina je da Europska unija ne plaća u dostatno za svoje obbene potrebe. Sastanak na vrhu Walesu je naznačio da treba prestati sa daljnjim rezovima u proračunima, ali tri države članice su prošle godine samo dakle ispunile taj cilj za e, dio proračuna koji je odvojen za obranu. A predviđanja za, su za ovu godinu da će samo jedna država članica postići taj cilj od 2%, to je Estonija. To je bolje nego ništa, ali opet nije dovoljno. I zatim imam još jedan treći prijedlog da moderniziramo ili razmišljamo o nekoj klauzuli uzajamne sigurnosti u našim ugovorima, jer moramo moći obraniti se i od asimetričkih napada i od drugih modernih oblika agresije. Hvala vam. Hvala vam, gospodin panjol Gospodine predsjedniče, uvaženi kolege, glavni tajniče, nekoliko riječi kako bih se prižavao roka koje nam je zadao naš predsjednik. Javno mnjenje u EU je bilo snažno jer znamo da je anketa Eurobarometa pokazala da su u 2014. godini 16% europljanja bili za razvoj jedne prave zajedničke sigurnosti obrambene politike i razvoj zajedničke obrane. Vidimo da postoji i nova volja po tom pitanju čelnika države vlada, e, ali kao što je rekao kolega Nart, samo Francuska konkretno čini nešto kako bi e, mogla obraniti naše teritorije kako bi mogla biti prisutna na strateškim područjima. Dakle, doista moramo se pobrinuti da 25. i 26. lipnja pri tom sametu e, usvojimo neke konkretne mjere i stoga me zanima što možete reći o tome dalje od onog što ste rekli u vašem uvodnom izlaganju što vi kao glavni tajnik Europske službe za vanjsko djelovanje možete napraviti, možete predložiti kako bi imali brže, bržu provedbu zajedničke sigurnosne obrambene politike, jer imamo vrlo flagrantno stanje, imamo u našem pododboru nekoliko saslušanja koje smo proveli. Naši gosti, predstavnici eh, vojnih tijela, nam kažu da je to iznimno potrebno, ta učinkovita provedba sop a I mi sami kada smo u obliku jednog zaslanstva otišli na područje Srednje Afrike, smo imali prilike vidjeti e, kako Europska unija sudjeluje u misijama EUMAM, e, u na Kongu, kako dakle države članice pokušavaju ustupiti određeno osoblje u određenom broju za EUMAM još uvijek nismo postigli e, niti e, one zadane ciljeve po pitanju osoblja. Doduše u protek nekoliko mjeseci imamo neke pozitivne naznake, ali postoje te tehničke poteškoće koje moramo riješiti kako bismo ostvarili napredak e, putem vašeg posjedništva i putem gospođe Mogherini na sljedećem sastanku na vrhu, a znamo da je gospođa Mogherini ima e, tu volju koju mi trebamo kao pametni zastupnici Europskog parlamenta i zastupnici iz nacionalnog parlamenta doista pozdraviti. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι i Hvala vam. Nema sumnje da je sigurno sveobavena politika Europske unije politika koja ima ključni značaj. se tu radi o vrlo teškim strateškim e, aspektima i postoji mnoštvo parametara. Zbog toga neki smatraju da je ta politika nešto što bi trebala, nešto što bi trebalo biti rezultat suradnje, nešto što bismo trebali jednoglasno zastupati. A to sve je potrebno kako bismo prvo imali dobru zajedničku sigurnosnu imovinu politiku. To su preduvjeti i e, zbog toga sam sa određenom skepsom saslušao ono što je rekao gospodin Danžon, da dakle neke države članice snose pri tome veću odgovornost od drugih. I ja se pitam zašto je on to rekao i rado bih dobio odgovor zašto zastupate to stajalište. Kada bismo sada imali stalnu strukturiranu suradnju, onda ne bismo imali Europu na dva kolosijeka gdje su neke države članice jednakije od drugih, a druge države članice moraju ostati pri strani i samo pljeskati onome što su druge države članice odlučile. Možete li nam to objasniti? Hvala. Merci, monsieur le Hvala vam, gospodine predsjedniče. Primio sam mnogo pitanja, ali možda prije nego da započnem moram reći da ono što smo danas čuli dobro ocrtave ono što javno mnjenje osjeća, možda čak i više nego čelnici države vlada i što se tiče općenito konteksta vidimo da imamo povećan broj prijetnje, neki govore o vatri oko nas, neki govore o sukobima u našem najbližem susjedstvu. Javno mnjenje je mislim toga svjesno i stoga se sad nalazimo u fazi gdje ne bismo trebali smanjiti napore, nego baš nasuprot povećati napore u sklopu zajedničke sigurnosne obrambene politike. Taj sastanak na vrhu lipnju će biti važan, E, to su i više govornika rekli, no imamo dosta ograničene ambicije, ali moram ipak reći da je to jedan od važnih trenutaka i nadamo se da će, da će se krenuti u, u smjeru e, ojačavanja te politike. Vidim da se vi za to zalažete. Kao što su i mnogi rekli, gospođa Mogherini se slaže s time da se ojača ZSOP, to je to se vidi, ona je vrlo motivirana po tom pitanju i stoga svaki put kada e, posjeća države članice o tome govori i isto tako uvijek pokušava se sastati i sa predstavnicama nacionalnog parlamenta, budući da je ona sama bila parlamentarna zastupnica, a isto tako se pokušava sastati i sa članovima odbora za vanjske poslove i odbora za obranu u, tim e, državama. Dakle, parlamenti su spremni na promjene od vlade. Jean-Claude Juncker je u jednim novinama govorio o europskoj vojsci, a u državama članicama vidimo da postoje određene poteškoće s tom idejom. E, naravno da se radi o jednoj dugoročnoj viziji, no eto samo sam se kratko htio osvrnuti na to. Htio sam odgovoriti no Danžonu, ali vidim da on nije više ovdje. možda nekoliko točaka. Kao prvo da, kada govorimo o operacijama za SOP-a i da ih ima sve manje miš i sve manje manje, mislim da u posljednjih nekoliko mjeseci vidimo malo drugačiju situaciju. Sastajem se sa ministrima vanjskih poslova, u protiv nekoliko mjeseci, vidimo da ipak imamo dvije važne operacije koje se spominju za budućnost u sklopu ZSOP-a. Vidjet ćemo hoće li e, se one ostvariti. Kada govorimo o migraciji i migrantima na Sredozemnom moru, govori se o Libiji u zaključcima vijeća ministara vanjskih poslova, poslova u travnju mogli ste primijetiti da se jasno a ne, ne, to je bio sastanak u ožujku, ispričavam se. Dakle, da ti zaključci izričito govore o potencijalnoj ZSOP operaciji u Libiji. To se prvo spomenulo u Gimnišu kada je gospođa Mogherini rekla da se pregovara o Libiji, o jednom međunarodnom dogovoru i nadamo se da će se to i posjeći, ali dakako da bi ta vlada potrebovala podršku Europske unije, tehničku podršku, podršku protiv terorizma, može i sigurnosnu podršku i govorilo se o operaciji iz SOP-a da se pruži podrška toj vladi. Zato je očito postojala većina jer je to bio sastavni dio zaključaka s tog vijeća. ne znamo hoće li se to doista dogoditi, ali eto, to je ipak jedna važna točka. Isto na prošlom sastanku Europskog vijeća, mislim ja nisam toliko kritičan po pitanju toga što se tada dogodilo, kada su čelnici država i vlada rekli da imamo tu tragediju sa tisućama utopljenika na Sredozemnom moru i da je za to potreban odgovor. Ja sam vidio jednoglasan odgovor čelnika države vlada na tom sastanku Europskog vijeća kada su rekli da trebamo što jače reagirati sa jednim prvim ciljem da spašimo živote, sa jednim drugim ciljem da e, uklonimo krijumčare ljudi. Naravno da je uništavanje brodova jedan sasvim dio toga, ali to nije glavni cilj. Glavni cilj je da se razgradi taj poslovni model krijumčara ljudi kako bi oni prestali sa time da izlažu te ljude tom riziku. Sastao sam se i sa veleposlanicima i oni su mi rekli da su složni, da treba nešto hitno učiniti kako bi se spasili životi. Frontex, Triton, Poseidon su, uh, su misije koje su ograničene na teritorijalne vode Europske unije, ali naravno uh, u međunarodnim vodama se događaju najveće tragedije i stoga bi za to bila potrebna nova operacija koja bi bila sada vojne prirode, zato što se ne bi samo radilo o spašavanju života, nego bi se radilo o blokiranju, o e, presjetanju krijumčara ljudima, kad kad bi e, te akcije morale biti vjerojatno popraćene određenom razinom nasilja ako bi oni pružili otpor. E, u okviru Vijeća sigurnosti Ujedinjenog naroda, e, prisustvovao sam jednom sastanku prošli vikend, e, govorilo se o rezoluciji Vijeća sigurnosti kako bi se pružila podrška na takvoj operaciji. To je izgledno, nije još sigurno, ali e, kada sam razgovarao sa trima predstavnicama u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda, a dobio sam dojam isti i od gospođe Mogherini koja je bila tamo prisutna na tom sastanku, oni su mi rekli da ostvarujemo napredak kako bi se postigao rezolucija Dakle, te države članice koje su trenutno u Vijeću sigurnosti, Španjolska, Litva, Ujedino kraljevstvo i Njemačka, oni svi vuku u istom smjeru, to je vrlo važno kako bi imali zajedničku odluku. Ne možemo reći da postoji široka podrška država članica, ali e, zasigurno možemo reći da postoji za to podrška Vijeća sigurnosti jednog naroda, to nam daje određenu pravnu sigurnost. Govorili smo o stalnoj strukturiranoj suradnji, pod nazivom PESCO i također je u članku 44. dakle mogućnostu da se određeni broj država članica ujedine za provođenje kooperacije. I o tome smo razgovarali u okviru e, KOPSA da se iskoristi taj članak 44. prije svega za provođenje operacije na Zredoznom moru i općenito rečeno e, smo rekli da da, taj članak postoji, ali da treba postojići konsenzus svih 28 država članica po pitanju operacije u Sredoznom moru i stoga se nećemo referirati na 44. članak zato što zapravo već e, sve države članice žele ići u tom smjeru. Spomenuli smo isto tako i već misije koje su u tijeku na području Afrike, EUCAP Sahel i EUCAP Mali, da njih ćemo još i ojačati. Evo danas ujutro smo državama članicama predočili e, mogućnost da se EUCAP Niger e, osnaži u budućnosti, jer tu postoji određen e, broj ruta za provoz migranata koji idu kroz teritorij Nigera To bi se dogodilo svakako u suradnji sa Međunarodnom organizacijom jedinih naroda za migrante i dakle na tome se radi. Neki su rekli da su europske operacije vrlo skupe. Ja samo želim podsjetiti da je proračun Ujedinih naroda za sigurnost trenutno 7,5 milijardi dolara. Iz toga vidimo da su naša financijska sredstva i naši troškovi dosta ograničeni. Govorili ste o, obučavanju i opremanju. Mislim da se tu radi o vrlo važnim promjenama u našoj samoj kulturi. Proračun Komisije za istraživanje i razvoj će se sada moći koristiti i za opremanje za e, nesmrtonosno opremanje. To je bila važna promjena koju smo teško postigli, ali to se dogodilo i o tome će također biti riječ na sljedećem sastanku vijeća u Svibnju. Zatim se govorilo isto tako i o Ateni. Ako možete uvjeriti države članice da napreduju po pitanju Atene, onda bi to svakako bilo poželjno. To je nešto što trenutno predstavlja veliku prepreku E, isto je i sa mogućnošću korištenja borbenih skupina. Kada se jedna borbena skupina trebala u jednom trenutku premjestiti u Mali, onda e, je ta nordijska bojna skupina naišla na velike prepreke. Tu su sudjelovale Norveška, Irska i druge zemlje. Jer mehanizam Atena među ostalim nije omogućavao da njihovo financiranje e, proizlazi iz tog mehanizma. Što se tiče smanjenja troškova sa zajedničkim e, centrima za pružanje usluga, e, dakako tu postoji potreba za zajedničkim financiranjem, za transparentnošću i mi se u potpunosti slažemo sa zaključcima vijeća o ovome. Gospodin Artini, što se tiče borbenih skupina, migliorare la, la, la, la, Atena mi fare molto importante ja se slažem da zemlje članice moraju razgovarati o toj temi. A o borbenim skupinama koje ste spomenuli, uvaženi zastupniče, trenutno je jasno da ih još nismo koristili, ja to dobro znam, zato što sam u prijašnjem svojstvu bio e, zadužen za mir i bio sam zadužen za upotrebu borbenih skupina u uh, Demokratskoj republici Kongo. Europska unija je rekla ne, ali vrlo je važno da te borbene skupine postoje. Samo to već može poslužiti tome da uh, vojske budu učinkovitije, da uh, bolje vrše operacije. To je namjera gospođe Mogherini da pokušavamo naći neku priliku čim prije moguće da iskoristimo borbene skupine. Za mali se to e, doista ozbiljno razmatralo, a isto tako i za Libiju ako dođe do nekog međunarodnog dogovora. Mislim, ne znam da li će se to dogoditi, ali o tome je svakako bilo govora. Gospodin Galer je govorio o prijetnji deša i stalnoj suknjenoj suradnji, to je točno, ali trenutno ne postoji dostatna kritična masa za to. Što se tiče članka 44. o tome sam govorila, govorio, Gospodin e, kolega je govorio isto tako o promjenama u našem okruženju. Da, u svibnju će se tome govoriti i vidjet ćemo kako možemo na temelju toga izraditi novu sigurnosnu strategiju. Sve preporuke nacionalnih parlamenta će biti uzete u obzir za to. I kao što sam rekao, gospođa Megalini, a i ja i drugi redovito dolazimo u Europski parlament i svaki put kada smo u određenim državama članicama kontaktiramo sa zastupnicama iz nacionalnih parlamenta. Također se govorilo o financijskom doprinosu obrani. U okviru NATO saveza imamo dakle 22 države članice koje su preuzele tu um, poznatu obvezu 2% BDP-a i isto tako određen cilj vezan uz osoblje, ali to nije preuzeto na razini cijele Europske unije za sad barem ne. No oni koji su e, članovi Europske obrbene agencije trebaju znati da je Europska obrbena agencija iznijela određene preporuke koje su još uvijek ne slijede, dakle 20% obrane se trebalo dodijeliti pitanjima opremanja i istraživanju i razvoju. 35% opremanja bi se trebalo baviti na kolektivan način. 2% proračuna za obrane trebalo biti posvećeno tehnološkom razvoju, a 20% e, od toga bi trebalo ići e, kolektivnim e, istraživanjima. Dakle, to su ciljeve, ali još nismo njih ispunjali. Europska agencija za obranu i e, pitanje njene suradnje sa državama članicama. Sutra, ne, u četvrtak imamo pripremni sastanak za sastanak e, upravljačkog odbora država članica. To je trenutak kada ćemo imati prilike sastati se sa državama članicama. Možemo podsjetiti da je jedna od velikih poteškoća Europske obrambene agencije upravo to pitanje njihovih financijskih sredstava. Kao što znate, države članice su odlučile da neće doći do povećanja proračuna Europske obrambene agencije u idućih pet godina i stoga nominalno svake godine gubi na financijskim sredstvima. Pitanje je postavljeno o Eurokoru, to je e, vrlo sramotna situacija i mislim da će se sada koristiti u Maliju, gospodine zastupniče, sa Španjolskom koja će predvoditi tu operaciju. Dakle, to smo dogovorili, Španjolska će predvoditi operaciju Maliju. Što se tiče dronova, da, ono o čemu se trenutno raspravlja to je e, kolektivan projekt za upotrebu dronova. Znamo da se to može riješiti na razne načine. Vidjet ćemo što će reći Europsko vijeće u lipnju, ali to je jedno od četiri sektora od kojima sam malo prije govorio, gdje želimo više raditi, ali za sad nemamo nikakvih odluka koje bi bile pravno obvezujuće. Nema nikakav dakle, pravni dogovor o dronima, ali naravno to je isto jedno područje na kojem sve više i više radimo. Evo, gledam sada koja su mi druga još pitanja postavljena. Da, što se tiče Norveške, i mm, mnogo zahvaljujemo Norveškoj što sudjeluje u našim operacijama i zabilježili smo da u 94% e, naših e, odluka vezanih uz sigurno politiku je ona s nama usklađena i da isto tako naravno sudjeluje u toj norveškoj borbenoj skupini i mi želimo e, surađivati s vama. To nam je veliko zadovoljstvo naravno. Što se tiče jednog sa pitanje vezano s to što bi se dogodilo kada bi Ujedinjeno kraljevstvo napustilo Europsku uniju što bi se dogodilo. Jedini komentar koji mogu dati je da bi to bilo vrlo nezgodno za zajedničku sigurnost i obavljenu politiku jer kao što svi znamo Britanci su u Europi oni koji imaju najznačajnije sigurnosne kapacitete i to bi sigurno bio težak udarac zajedničkoj sigurnosnoj obavljenoj politici, ali neću dati nikakav dodatni komentar. Evo, ovo je dovoljno. I zatim ste rekli da možda treba srezati proračun za pomoć kako bi se pomoglo provođenju zajedničke sigurnosne obavljenoj politici. To je nešto što je spomenuto na zadnjem sastanku na vrhu, e, pitanje migracije, ilegalne migracije, ali zapravo je naš odgovor bio baš suprotan da treba povećati proračun za razvojnu pomoć kako bi i dalje sudjelovali u razvoju tih država kako bi smanjili broj migranata. Dakle, nije sad o rezanju proračuna, nego o povećanju proračuna kako bi odvratili recimo migrante, to jest uvjerili migrante da ostanu u svojim državama i da taj ekonomski argument ne bude razlog za napuštenje zemlje. Zatim neko je govorio o tome da će Mađarska udosučiti svoj proračun za obranu, to je vrlo dobro i e, Litva je najavila da će također značajno povećati svoj proračun za obranu. Mislim, tako idemo u doista dobrom smjeru. To je ono što Europsko vijeće već nekoliko godina e, predlaže a ovo udostučenje u Mađarskoj je doista vrlo, e, vrlo, vrlo dobro. Zatim pitanje kako će izgledati nova europska sigurnosna strategija. Rečeno je da trenutno izrađujemo izvješće, a od lipnja će visoka predstavnica imati mandat i kao što sam rekao, kada bi ta odluka e, o reviziji kada bi ona bila provedena u prvom trimestru 2016. godine, zatim bi došlo naravno do konzultacija sa državnim članicama, sa nacionalnim parlamentima, sa Europskim parlamentom, sa raznim e, tu mozgova. Iako je sam sama izrada nacrta tog izvješća u nadležnosti visoke predstavnice, ali naravno e, bit će tu i odgovarajuće konzultacije dionika i parlamentnih zastupnika i kao što znate gospođa Mogherini ima poseban e, posebno poštovanje pred parlamentarnim zastupnicima. Zatim, e, jedno pitanje vezano uz Francusku. Ja mogu samo zabilježiti da Francuska jako djeluje, ali evo mislim da danas ujutro čak u okviru operacije veznih uz migraciju smo vidjeli da je Italija vrlo napredna, ona je ustupila mnogo brodova, e, čak je uspostavila jedan zapovjedni centar kako bi mogla voditi operacije i e, dakle Italija je spremna e, pružiti značajne resurse toj operaciji. Zatim Cipar, tu se govorilo o globalnom pristupu kojeg imamo sa drugim dionicama. Mislim da je to jasno, mi to činimo. Prije svega to pokazuje naša suradnja sa NATO savezom. Gospođa Lusing je govorila o Europskoj obrambenoj agenciji. Mislim da sam na to pitanje već odgovorio. Zatim je jedna kolegica govorila o pravnoj osnovi za dronove. Koliko ja znam ne postoji prava pravna osnova za dronove. Mislim da je omeđeno ta kolegica otišla. A kada se radi o operacijama i kapacitetu za provođenje civilnih operacija, pa to upravo radimo u okviru Europske službe za vanjsko djelovanje. Tu se radi upravo o tom e, odjelu CPCC, dakle o kapacitetu za planiranje i vođenje civilnih operacija koji je pri nama. Zatim što se tiče strateškog priopćenja, da, to je točno. E, Europsko vijeće nas je zamolilo da izradimo strategiju vezanih uz e, propagandu, ne ali se tu o antipropagandi, nego o e, ispravljanju krivih e, navoda. Mi trenutno upravo unutar Europske službe vanjsko djelovanje organiziramo uspostavu takve jedinice gdje želimo ispraviti krive navode i ona bi trebala zapravo tijekom lipnja početi sa radom. Na posljedku, gospodin Kovačev je govorio da postoje samo tri zemlje koje ispunjavaju cilje od 2%. Sada vidimo da Estonija e, isto tako ulazi u taj klub, to je vrlo dobar primjer. Govorili ste o klauzuli o uzajamnoj sigurnosti, mislim postoji već klauzula o solidarnosti u našim ugovorima. I na posljedku, gospodin zastupnik Panjo je govorio o javnom mnjenju, 16% dakle za ZSOP, e, naravno da je javno mijenje tu naprednije od samih čelnika država i vlada, a vidjeli ste i koliko nam je vremena potrebno za provođenje operacije ZSOP, a to je točno. Uvijek su multilateralne operacije e, dugotrajnije od e, drugih, potrebno je tu nekoliko mjeseci više, ali mislim da je napredak vidljiv. Imamo tu veliku pomorsku operaciju koja se sada sprema na Sredoznom moru. Imali smo sastanak prije deset dana vezano uz operaciju Narval. Ja sam danas eh, ispred Kopsa predstavio tu ideju. 18. svibnja će se o tome raspravljati u okviru vijeća ministara. Mislim, ne možemo raditi brže od toga. Kad kad je to možda moguće više za pomorske operacije, zato što je lakše pokrenuti, mobilizirati pomorsku opremu od kopnenih oprema, ali eto imamo sada dakle, sastanak koji nam predstoji, sastanak Europskog vijeća i naravno tehničko pitanje kada se radi o poboljšanju naših politika, sigurno se obrambene, sigurno se vanjske politika, možemo reći da da, tu napredujemo. Još e, na neki način radimo na tome, ali napredujemo. Zatim govorilo se, jedan grčki zastupnik da postoji Europa na dva kolosijeka, govorilo se o tim člancima 42, 44. Mislim, danas nas ima i dalje 28, a u raspravama od ovog prijepodneva smo osjetili da što se tiče barem ovog problema migracije na sredozemnom moru, da postoji jednoglasna podrška svih 28 država članica. Evo, ponovit ću ono što sam rekao na početku, mi računamo na parlamentarne zastupnike da bi dalje ostvarivali napredak po pitanju zajedničke sigurnosti obavljene politike. Istina je da e, neće biti revolucionan taj sastanak u lipnju, Mnogo toga je rečeno s pravom i ja ne mogu reći suprotno, ali to je jednostavno jedna etapa. Mi kolektivno pokazujemo volju da postignemo određen napredak, imamo ove inicijative vezanu uz SOP i ako se nijedna država članica tome ne supostavi, mislim da ćemo moći napredovati. Te se nadamo da će Europska služba za vanjsko djelovanje isto napredovati u tom smislu, a to je svakako i volja gospođe Mogherini. Hvala vam, gospodine Leroy, na zaključnoj raspravi. Ovo smo završili, a sada prelazimo na Libiju. Bueno, vamos a empezar. Luego silencio. E, počet ćemo. Molim vas za tišinu. Sljedeća točka na dnevnom redu je strategija sigurnosti za Libiju. Goruća tema koju svi želimo riješiti. Drago mi je da mogu poželiti dobrodošlicu našim gostima, gospodinu Mingareliju, izvršni direktor e, Europske službe za vanjske djelovanje, gospodin Conley, direkt, e, direktor službe za upravljanje krizama i dva stručnjaka, gospođa Klaudija Gacini iz Međunarodne krizne skupine i gospodin Omar Ashur e, sa sveučilišta u Ekster i sa Kraljevskog instituta za e, vanjske poslove. Potpredsjednica Federica Mogherini je dobila zadatak od zemalja članica na proteklom sastanku 16. Eh, ožujka Vijeća za vanjske poslove da definira prijedloge za moguće aktivnosti u okviru zajedničke eh, sigurnosne vanjske i obrambene politike. Europska služba za vanjske djelovanje je, definira, je definirala krizu, je definirala okvir o kojem će se razgovarati sa zemljama članicama. Gospodine Mingaleri, mm, gospodine Klod, ja se nadam da ćete uspjeti informirati odbor o tome što se tamo eh, odredilo. Potpredsjednica je otputovala u Tunis i tamo je sudjelovala na sastanku u okviru eh, revizije sporazuma o neproliferanciji eh, oružja. Nakon toga se sastala sa nekim stranama uključenim u sukob kako bi ih potaknula da zajedno rade na formiranje vlade nacionalnog jedinstva. Isto tako postoje napori između Europske unije u Briselu i zemalja članica u Vijeću sigurnosti. Važno je napomenuti da sudjeluju i regionalni aktori poput Lige arapskih narodi i Afričke unije. Moramo inzistirati svaki puta kad imamo mogućnost da rješenja moraju biti politička i da se moraju temeljiti na posrednicima i raditi zajedno sa Bernardinom Leonom, posebnim izvjestiteljem UN-a. Isto tako mora se uzeti u obzir e, mišljenje libijskih građana. Gospodin Leon je nedavno rekao da sporazum između strana je e, na 80% dovršen. Prošli tjedan se obratio a, akterima da čuje je li došlo do nekakvih napretka. Gospodine Mingarelli, gospođa Gantini, ja se nadam da ćete nas vi moći ažurirati o okolnostima političkog dijaloga u Libiji. Dat ću riječ gospodinu Mingareliju, imate 10 minuta. Merci président et merci pour cette invitation. Hvala predsjedavajući, hvala što ste putili pozdrav službi za vanjsko djelovanje, da vam kažemo nekoliko riječi o kako mi procjenjujemo situaciju u Libiji. Kao prvo, par riječi o sigurnosnoj situaciji. Sigurnosna situacija tijekom zadnjih nekoliko mjeseci se uveliko pogoršala i to je nešto moramo imati na umu. To znači da se vode pregovori, ali istovremeno dolazi do ozbiljnog pogoršanja sigurnosne situacije. Kako se to manifestira? Pa tako što na istoku zemlje oko Bengazija dozi do intenzifikacije pogoršanja borbi zadnjih e, tjedana, a i mjeseci. To je kao posljedicu imalo obustavu velikog broja javnih službi i usluga e, za e, stanovništvo, tako da su uvjeti života za stanovništvo Bengazija uvijek pogoršani. To znači da danas imamo nestašice određenih lijekova i prehrambenih proizvoda u cijeloj regiji Bengazija i to je važno imati na umu. Dakle, stanovništvo u distriktu Bengazija e, se muči, možemo to tako reći. Na istoku zemlje vode se borbe, osobito u poselima e, na istoku i jugoistoku oko Tripolija. Treba znati da zračne luke Zintan i Mitiga Tripoliju e, da su bile bombardirane u nekoliko navrata. To je važno znati jer to doprinosi izoliranju zemlje. Te još jedan e, novi fenomen sirijske brigade i e, Misrata pokušali su se sprostaviti u islamističkoj zemlji. To je važno imati na umu jer vidimo strane koje do sad nisu rađivale, e, vidimo kako uspostavljaju na neki način e, zajedničke aktivnosti, tako dakle suspreze suzdržavaju i da ode u poteškoće Daješ. Jedan ohrabrujući aspekt E, je što je uspostavljen prekid vatre prije nekoliko tjedana u onom naftnom polumjesecu, a ta e, prekid vatre uspostavljen je 26. travnja, travnja i e, drži. I poštuje se, tu ima neka mala nada toliko o sigurnosnoj situaciji. Što se tiče političkog dijaloga, njega su organizirale uh, narodi oko pet elementa. elemenata. Kao prvo, politički aspekt. E, imamo dokument koji su stavili na stol e, predstavnici UN, -a. tu su predstavni, članovi predstavničkog doma, zatim općeg nacionalnog kongresa iz Tripolija, imamo predstavnike Misrate i neovisne ti su ljudi imali mogućnost susreti se u nekoliko navrata, zadnji put u Maroku, i predstavnik Ujedinjenih naroda je na stol prije nekoliko dana, dakle prošlog tjedna, stavio četvrtu verziju svog plana te se nada da će biti sa svim tim ljudima e, organiziran sredinom petog mjesta, dakle idućeg tjedna, E, novi, krug pregovora, vjerojatno u Maroku, koji će biti vođen, dakle, e, koji će voditi politički predstavnici. U tom tekstu koji je predstavio predsjednik e, Ujedinjenih naroda imamo sljedeće elemente. Kao prvo, priznanje doma, doma kao legitimnog parlamenta. Drugo, stvaranje vlade nacionalnog jedinstva. Treće, stvaranje predsjedničkog vijeća koje je bilo sastavljeno od premijera, dva vicepremijera i dva ministra koji bi imali ulogu e, glavnog e, zapovjednika e, vojnih snaga. Na taj način bi se po stran zaobišao general Aftar. Dakle, to je, naum, cilj toga je da ga se zaobiđe. Tu bi se e, ujedinila zakonodavna i izvršna vlast i isto tako bilo e, državno vijeće i tu bismo imali predstavnike GNC-a koji bi imao savjetodavnu ulogu. Tu ima veliki broj e, spornih elemenata o tome vam mogu govoriti, spornih elemenata glede sudionika u tim pregovorima, o tome možemo govoriti kasnije. Drugi, drugi aspekt jeste sigurnosni aspekt. Oko toga nisu vođeni pregovori do sada, ali UN je predvidio da okupi e, glavne paravojne skupine glede tog sigurnosnog, e, sigurnosnog pitanja. Treće, e, predstavnici općina e, bio su okupljeni u brisel prije par dan, mjeseci. Tu imamo tridesetak glavnih e, načelnika općina i gradonačelnika i tu se bavimo pitanjima kao što su e, stvaranje povjerenja, humanitarnih pitanja, te se raspravljaju o problemima koji se tiču zarobljenih i nestalih osoba. Imamo i četvrti aspekt takozvani diplomatski, koji tu se sastao predstavnici u dva puta u Alžiru i tu su predstavnici političkih e, stranaka. Eto, to su glavni aspekti. Trenutno imamo i e, pitanje, e, dakle temu žena, ali tu još nije došlo ni do jednog sastanka i imamo konačno i taj plemenski e, aspekt gdje se trebaju e, sastati predstavnici plemena. Eto, to su glavni aspekti. Koja je strategija Unije? Pa podržati napore Ujedinjenih naroda. Podržavamo ih naravno financijski, ali i politički te logistički, a naš cilj jest da omogućimo naporima koje ulažu Ujedinjeni narodi da stvori tu vladu nacionalnog jedinstva što je prije moguće. Drugo, radimo s drugima, napose Amerikancima, Britancima i nekim nekolicinom drugih, e, na tome da se izbjegne kako bi neke skupine prisvojile financijske resurse zemlje. Treće, s nekima surađujemo kako bismo, koliko je to moguće, zaštili temeljne slobode. Četvrto, radimo na tome kako bismo pokušali ispriješiti destabiliziranje susjednih zemalja, osobito zemalja Sahela, koje su najranjivije. I konačno, pazimo da međunarodna zajednica donese određeni broj mjera kako bi se borilo protiv terorizma te protiv e, ilegalne migracije. Eto, to je ono što radimo. Mi to radimo posredstvom stalnog dijaloga sa misijom Ujednjih naroda, te posredstvom podrške koju im pružamo, zatim posredstvom dijaloga sa glavnim susjedima, ali isto tako i posredstvom e, suradnje sa zemljama, zaljevskim zemljama, e, Turskom. Imamo, e, održavamo preko Tunisa Ujedinjene narode u smislu planiranja sigurnosti. Imamo 50 milijuna eura koji su namijenjeni programima asistencije, osobito e, dakle, pomoći za migraciju, za obrazovanje, za deminiranje te građanskog društva i pitanja ljudskih prava. Te konačno imamo i jedan program koji se odnosi na humanitarnu pomoć. Ako sutra bude stvorena vlada nacionalnog jedinstva, što priželjkujemo, Europska unija će nastojati podržati tu vladu svim sredstvima raspoloživim sredstvima, na primjer tako što ćemo organizirati međunarodnu konferenciju, što bismo predložili stvaranje međunarodne kontaktne skupine, to je još jedna mogućnost, Naravno, želimo što prije moguće pokrenuti sve naše programe suradnje. Imamo otprilike 100 milijuna eura eh, koji su bili uključeni u te programe suradnje, kojima je za cilj bio prvenstveno jačanje institucija i jačanje sposobnosti, kapaciteta. Htjeli bismo što prije podržati i građansko društvo koje je od ključnog značaja u Libiji, osobito kako bi se podržalo slobode, te želimo surađivati pomoći na migracijskim tokovima, dakle na upravljanju migracijskih tokova. A kada to kažemo, onda mislim na djelovanje na e, ključne razloge, dakle na borbu siromaštva na, u rogu Afrike, zapadnoj Africi i treba utjecati i na sukobe e, u e, Srednjoafričkoj republici, ali to su, to su korijeni, to možemo, ali trebamo također raditi i sa susjedima kao što su Tunis, Egipat, Niger, kako bismo im pomogli da pojačaju nadzor nad svojim granicama. Treba također e, dati svoj doprinos e, nadzoru prekida vatre, što će biti moguće kada se uspostavi vlada nacionalnog jedinstva. Treba vidjeti također kako Europska unija može dati svoj doprinos kako bi se osigurale ključne infrastrukture Libije i naravno treba ćemo vidjeti kako jako brzo smanjiti migratske tokove, a za to imamo e, mjere u okviru vanjske obrambene sigurnosne politike. Mislim da je glavni tajnik o tome govorio, dakle ja neću, ali u svakom slučaju znajte da je borba protiv e, nezakonite, odnosno ilegalne migracije i borba protiv terorizma koja je prisutna u Libiji, dakle da će to biti prvi red naših prioriteta kada se bude radilo o pomoći vladi nacionalnog jedinstva u Libiji. Staću na tome, dakle, u svakom slučaju ako se ne stvori vlada nacionalnog jedinstva, visoka predstavnica je objasnila kako će Europska unija u svakom slučaju učiniti sve što je u njenoj moći kako bi se borila protiv terorizma i e, ilegalne migracije e, preko sredozemlja. Hvala. Hvala gospodine Mingarelli. A sada dajemo riječ gospođi Klaudiji Gacini, ona je viši analitičar međunarodne krizne skupine. Uh, Hvala vam što ste mi dali priliku da vam se obratim danas. Ja ću se nadovezati na ono što je gospodin Mongarelli rekao o predloženom dogovoru i još e, istaknuti koje su problematične točke zašto strane u ovom trenutku još nisu spremne prihvatiti dogovor koji je stavljen na stol prošli tjedan, koji su nasljeđeni problemi samog e, dogovora i koji su širi problemi koji sprječavaju dogovor u skorom roku, barem prema mojem mišljenju. Dakle, zašto ovi pregovori nisu politički uspješni? Gospodin Mingarelli vam je izložio kako izgleda dogovor. Dakle, podjela ovlasti između zastupničkog doma, e, trenutačno e, međunarodnog priznatog parlamenta u Tripoliju i novo novog izvršnog tijela koji će, biti, e, koji će imati veće ovlasti od sadašnje vlade. Zatim tu će biti državno vijeće koje će imati savjetodavnu ulogu a u prijedlogu se spominju se spominje i e, sektor sigurnosti. Koji je problem s ovim prijedlogom? Ako gledamo da recimo u Libiji imamo dvije glavne skupine, dvije glavne strane, možemo pogledati koji su to problemi iz njihovih perspektiva. Jedan je dakle parlament u Torbuku i njihovi e, oni koji ih podržavaju, a drugi je bivše eh, opće nacionalno, opći nacionalni kongres koji, se, koji je u Tripoliju te eh, vojni mm, saveznici u Tripoliju i ostatku zemlje. Dakle, kad govorimo o eh, domu zastupnika u Tobruku, oni ne prihvaćaju ideju da bi morali odustati od neke od svojih sadašnjih moći i ovlasti, na primjer da imenuju e, vrhovnog zapovjednika oružanih snaga, koji bi prema sadašnjem prijedlogu išlo dakle, novom izvršnom tijelu. Isto tako se ne žele odreći svoje ovlasti da imenuju e, mjesta u inozemstvu. Isto tako se ne slažu sa uspostavom državnog vijeća koje bi imalo savjetodavnu ulogu i koje bi uključivalo i neke članove općog nacionalnog kongresa. Prema mišljenju E, osoba iz dakle e, novog doma zastupnika, to jest vijeća zastupnika, oni smatraju dakle da su članovi općeg nacionalnog kongresa izgubili izbore i da zašto bi onda oni imali mjesta u tom državnom vijeću. Isto tako postoje problemi kad je riječ o vojsci. Primat sigurnosnog sektora bi trebao biti u rukama Libije nacionalne vojske one koju vodi Halifa Haftar i zapovjednik Naduri. Oni ne vide tu mjesta za kompromisno rješenje sa koalicijom Libijske zore. To je vojna koalicija koja je u savezništvu sa vlastima u Tripoliju. I u nacrtu prijedloga kojem je Leon stavio na stol prošli tjedan, postoji neizravne reference, dakle da se sve vojne jedinice integriraju u libijsku vojsku, a nije jasno razjašnjeno kako bi ovaj proces integracije trebao e, izgledati. A da vidimo sada što misli strana u Tripeliju, dakle opći nacionalni kongres. Koji su njihovi problemi? Za neke prijedlog daje previše e, ovlasti zastupničkom vijeću. Biti će na kraju zadatak e, vijeća zastupnika da odobre novu vladu nacionalnog jedinstva i zadržat će pravo i da je otpuste. Za neke e, članove koalicije Tripoli i misrata je to neprihvatljivo, zato što prijedlog ne pojašnjava, i tu citiram, koji, koje vijeće zastupnika ima ovlast odabrati ili raspustiti vladu. Je li to sadašnje vijeće zastupnika sa oko 150 zakonodavaca? Dakle, tu nedostaje nekih 30 do 40 zakonodavaca koji su odlučili bojkotirati ovaj parlament ili će to biti idealno vijeće zastupnika, ono koje će uključiti i one e, zastupnike koji su bojkotirali. E, prijedlog koji je na stolu to ne razjašnjava. Isto tako se ne slažu zato što nema nikakvih jamstava kad je riječ o budućnosti e, vojne koalicije, a njihovi protivnici na, u Tripoliju na istoku to su vrlo brzo definirali, tu su skupinu vrlo brzo definirali kao terorističku e, skupinu, te e, kao pripadnike e, ISISA. a Što se tiče uh, dužnosnici iz Tripolija i Misratija, smatraju da takva identifikacija članova Libijske zore je neopravdana i daleka od stvarnosti i htjeli bi zato vidjeti neka jamstva o njihovoj ulozi u budućnosti. Sve su to problemi. Nisu to problemi koji se ne mogu riješiti, ali u ovom trenutku predstavljaju prepreku brzom rješavanju sukoba. Oni od vas koji vjeruju da se dogovor može postići do 15. lipnja, kao što sam čula, razmislite malo o tome. Još uvijek je jako puno posla još moramo mnogo toga učiniti prije nego što postignemo e, dogovor o političkom okviru Libije. No to nije jedini problem. Imamo i sigurnosni sektor, imamo vojni, cijeli vojni dio unutar dakle cijele te komponente koje se još mora i započeti. A ja smatram da oni još uvijek nisu spremni, različite strane u Libiji još uvijek nisu spremne započeti dijalog o tome. A bez dijaloga i bez širokog sporazuma i dogovora o tome tko se može smatrati zakonitim u budućnosti Libije, vidjet ćemo da se politički dogovor neće moći provoditi, zato što te dvije stvari idu ruku pod ruku. No ima tu još mnogo toga koje, su, koje također predstavljaju veliku zabrinutost i prelaze sadržaj dogovora ili sam sigurnosni okvir. A tu se poneprije odnosim na dvije stvari. Mi kao e, međunarodna krizna skupina smo insistirali na dvije teme. A to je, da bismo postigli dogovor, dogovor koji se može provoditi ako želimo da strane e, shvate da stvarno moraju prihvatiti politički kompromis, trebaju se učiniti dvije e, stvari. Moramo zaustaviti dotok oružja u zemlju i novčana sredstva i, jedno, i to i jednoj i drugoj strani. A u Libiji se danas događa nešto sasvim drugo. E, oružje dolazi na obje strane sukoba, ako želimo to definirati na dvije strane, ali znamo da je realnost mnogo šira i postoje ozbiljni pokušaji od zakonite međunarodno priznate vlade i parlamenta koji sjede u Tobruku da preuzmu ono što bi trebala biti neutralna država i neutralne državne institucije koje vode financija. Prije e, u proteklih nekoliko mjeseci poduzimaju se vrlo opasni koraci od strane parlamenta i zapravo vlade, to su odluke vlade, koji jednostavno definira nove upravitelje, nove upravljačke odbore za ključne financijske e, institucije, dakle za e, središnju banku, za investicijski fond, za e, odbor za mm, istraživanje i razvoj, za telekomunikacije i tako dalje. Tako da postoji rizik da će jedna strana u ovom sukobu, to ona međunarodno priznata strana, osjećati da nije u položaju da uopće treba dogovor, zato što još uvijek mogu dobiti i oružje i novac. I sama ta ideja se mora promijeniti. A uloga međunarodne zajednice u ovom trenutku je da taj dogovor profunkcionira. A da bismo to učinili ne moramo planirati europske misije e, na moru i uz obale Libije, već moramo zaustaviti ulazak oružja u zemlju i moramo zaustaviti mm, preuzimanje libijskih financijskih institucija. Hvala, a sada riječ ima Omar Ashur. Imate 10 minuta. Dakle, on se bavi politikama na Blistog istoka i sigurnosti na sveučilištu Eksteru. thank you for the kind invitation and thank you, Hvala vam na pozivu i hvala vam na predstavljanju. Ja sam zamoljen da nešto kažem zašto demobilizacija, razoružanje, zašto ti procesi u Libiji nisu baš bili uspješni. I moram zahvaliti kolegici Claudi što je vrlo dobro predstavila stvarnost u Libiji. pokušat ću vrlo kratko sažeti u 7 do 8 točaka zašto taj proces nije išao prema planu. Prva točka se odnosi na ideju kolektivne, kolektivne reintegracije koja se dogodili. Vidjeli smo u krizu u svim strukturama, vidjeli smo brigade, bataljune koji su reintegrirani kao kolektivi i stoga vojnici su slušali narodbe od svojih e, izravnih e, zapovjednika, a ne od ministra obrane ili vrhovnog zapovjednika. Stoga odanost instituciji, bilo da je to ministarstvo obrane ili ministarstvo e, vanjskih poslova, bilo ugro, dakle ta je odanost ugrožena zbog više razina zapovjedanja. I to je bilo očito u događajima u Kufri u ranim fazama krize. Imali smo još jedan problem a to je nedostatak profesionalnog identiteta, institucionalnog profesionalnog identiteta. Identitet koji to nadilazi bio je dakle plemenski, ideološki, regionalni ili klanski i tek je onda išao e, profesionalni identitet kao tek peti ili šesti. I u vezi s time niste imali vodstvo koje može okupiti više frakcija iz različitih regija, iz različitih klanova, različitih ideologija. Na način i zapravo mnoge brigade, bataljoni su imali službenu, dakle, službenu odanost većina brigada je u jednom trenutku bila odana Ministarstvu unutarnjih poslova ili Ministarstvu obrane, tako da imali jesu oznake, ali e, zapovjedništvo je bilo uglavnom lokalno i s obzirom da ta oznaka nije značila da će poslušati e, od naredbe Ministarstva obrane ili Ministarstva unutarnjih poslova. E, Libijski revizijski ured je izdao jedan veliki dokument, 519 stranica o detaljima na koji način politike i javna ulaganja u politikama između 2012. i 2014. E, brojke Dakle, taj dokument sadrži mnoge brojke, ali jako je važan poglavlje, poglavlje 6 e, od strane 79. Tu se detaljno iznosi koliko je novaca potrošeno na Ministarstvo obrane i koliko je novaca potrošeno na izgradnju libijske vojske i neke brojke su stvarno nevjerojatne. Govorimo od 11,2 milijardi eura između 2012. i 2014. Dakle, u dvije godine za izgradnju vojske plaće su bile 2,3 milijardi eura. Dakle, kako bi se financirala vojska od 250 tisuća vojnika. Brojke su oko od 513 milijuna eura. Dakle, tu možemo govoriti i o korupciji. Dakle, razina korupcije koja se događala u e, u ministarstvu je stvarno negativ, je potkopala cijeli taj proces. Zatim odnos između e, izabranih tijela i vojske. To je bilo očito kada su neki od članova općeg nacionalnih, e, općeg nacionalnog kongresa istraživali na koji način se vode e, zatvori koji nisu bili pod, pod kontrolom općeg nacionalnih kongresa. Što se dogodilo sa onim članovima općeg nacionalnog kongresa koji su morali napustiti zemlju? I to je naravno sve još se događalo ranije i samo se pogoršavalo kako je vrijeme prolazilo. No to je eto samo jedan isječak iz razdoblja od 2012. do 2014. Zatim, e, jedan dio toga je kriza nadzora i odgovornosti, to se pokazalo kao veliki politički problem, to je Klaudija ranije spomenula. Bilo kakva politička, e, politički dogovor e, koji se dogovori bit će izazvan silama na terenu koje imaju oružje. Regionalna kriza koja se dogodila i to posebice u Egiptu je uglavnom pokazala koliko je važna ideja a da se, da se preživi politički i ako se želi imati stvarna moć morate imati oružju. Dakle, mm, politička stranka mora biti u savezu, savezu s jednom naoružanom skupinom. I to se pokazalo stvarnim nakon srpnja 2013. kada se uz ideju jačanja od, odanosti s nekim vojnim skupinama ili frakcijama u veljači i onda u svibnju 2014. kada je došlo do e, eskalacije krize u Libiji, kada je ta eskalacija dakle išla na jednu novu razinu, dakle umjesto konfrontacija na pravnom frontu, na svim drugim frontovima, oružani front je postao zapravo glavni front sukoba. Oružje su postale zapravo e, sigurnosna mreža, a to bi trebale biti institucije. još jedan problem je klasičan problem nakon sukoba, no u Libiji ti problemi nisu lokalni, imaju e, snažne regionalne saveznike i podržavatelje i svaki puta kada proces razoružanja, demobilizacije i reintegracije započne, vidite da se taj problem ponovno pojavljuje i potkopava sve napore. Na isti način ako gledate razdoblje između 2012. do danas. I još jedno pitanje je pitanje legitimitivnosti. Naravno, opći nacionalni kongres zna da je gotovo. Trenutačna institucija koja ima legitimitet je zastupničko vijeće. No tko zapravo tamo sjedi? Spomenuli smo 40 oko 40 zakonodavaca koji bojkotiraju od 188, e, no tko drugi tamo sjedi, to je veliko kontroverzno pitanje. I to naravno samo pogoršava krizu legitimiteta. Još nekoliko stvari koje bih htio naglasiti prije nego završim. Jedan, jedna se odnosi na e, politike. Moraju se povećati troškovi kako bi se e, riješili ovi problemi koji se javljaju sada u ovom razdoblju. I to se mora riješiti u nekom trenutku. Zatim kršenja ljudskih prava koja se događaju u um, dijelovima zemlje koji su pod kontrolom jedne ili druge strane se također moraju istražiti. Ne samo zbog toga što se to mora učiniti s moralne strane, već i zbog toga što će se na taj način promovirati proces uh, pomirenja i spriječiti pogoršanje odnosa u nastojanjima da se napokon uh, dođe do mira u Libiji. I četvrta i posljednja točka kad je riječ o politici je ideja medija. Mediji u, Libiji promoviraju is, iskorjenjivanje, dakle bez obzira o kojoj strani govorimo, dakle kompromis se vidi kao jedna loša riječ, ideja pomirenja se portretira kao nešto negativno, ideja sukobljavanja sa oružjem i iskorjenjivanjem političkog drugog se vidi kao mm, nešto poželjno. Narativa medija je dakle definitivno za to. I to je problem kojega treba podrobnije istražiti i riješiti na jedan ili drugi način ako doista želimo vidjeti pomirenje u Libiji. Hvala. Hvala. A sada dajem riječ gospodinu Kroviju iz eh, jedinice za e, planiranje. On, molim vas da e, govorite 10 minuta. Uh, Najpša hvala predsjedavajući, želim svima dobar dan. Najpša hvala na pružnoj mogućnosti da vas obavijestimo o sigurnosnom stanju na terenu u Libiji i konkretnije da kažem e, koju riječ o tome koju ulogu može odigrati Europska unija u toj zemlji regiji. Usredotočit ću svoj uvod uvodno izlaganje na tri glavna pitanja. Kao prvo, postojeće misije zajedničke i obrazbene politike u Libiji, dakle to je EUBAM e, u Libiji i EU e pomoć za čuvanje granica, zatim moguća ZSOP misija koja je u razmatranju među državama članicama i par riječi o uloženom trudu ZSOP p-a kako bi se riješio problem migracije u spomenutoj regiji. Prije nego što se počnem baviti ovim pitanjima, najprije moram naglasiti da planiranje i provođenje aktivnosti ZSOP u Libiji jeste bio i po svemu sudeći će ostati jako izazovna stvar. Trenutna politička sigurnosna situacija, kao što ste mogli, kao što ste sad čuli, nije obećavajuća, tako da nije nikakvo iznenađenje što cjelokupna međunarodna zajednica je odlučila e, povući se prošlog ljeta iz Libije. I jednostavno stanje na terenu je tako da se ne može podržati nikakvo, nikakva na akcija na terenu. No, čak i prije nego što je sigurnosna situacija u samoj zemlji i regiji postala jako teška, bilo je jasno da e, sposobnosti e, apsorpcije u Libiji da su dosta ograničene, to smo upravo čuli sada, i to na svim razinama. To je nešto što doista moramo jasno imati na umu kada želimo razgovarati o sljedećim korak, koracima koje treba poduzeti i kada raspravimo o očekivanjima. No sada dopustite da pređemo na prvu, prvu točku koju sam spomenuo, to je EUBAM u Libiji. se morala biti relacirana kao što mnogi među vama to znaju, dakle prebačena u Tunis u srpnju prošle godine. Razlog tome je takav e, upravo zato što je sigurnosna situacija u Libiji do te mjere pogoršana da je misija morala biti relocirana i uveliko je umanjena, dakle pala je na samo 17 e, članova, a kasnije tijekom godine na samo 3 člana misije. E, odlučeno ipak e, zadržati tu misiju na terenu, kao što rekao, samo tri člana, dakle to je odbor za sigurnosnu politiku odlučio. I na taj način se zadržava neka politička fleksibilnost s Libijom i na taj način se barem e, legalno država ta misija na terenu. Strateški pregled stanja misije je došao do zaključka da uspostava prekida vatre nije nešto što se činim izvjesnim. nije izvjesno, usprkos e, uloženom trudu UNSMILA, uloženom trudu u ponovnom pokretanju političkog dijaloga. Izgleda da je jasno da su uvjeti za povratak u Libiju takvi da barem e, kratkoročno do toga teško može doći. Dakle, misija je operativna iz Tunisa, djeluje i njeno prekogranično djelovanje je dosta ograničeno, tako da to doista nije e, izvjestan našim funkcioniranja i kao što rekoh imamo jako ograničen broj djelatnika u Tunisu. De facto status misije je takav da je misija suspendirana. Ukoliko se situacija ne poboljša do studenog, onda ćemo morati razmotriti zatvaranje, gašanje te misije. Istovremeno radimo na planiranju misije kako bismo radili na naknadnom ponovnom pokretanju te misije. Koje su mogućnosti za SOP? Države članice raspravljaju o opcijama prije nego što prođemo kroz popis i počnemo naglašavati neke detalje, dopustite da kažem neke stvari koje moramo osigurati prije nego što se upustimo u bilo kakva ozbiljna razmatranja ostvarenja na terenu. Kao prvo, to je već spomenuto, vlada nacionalnog jedinstva je nužna. Moramo imati libijske sugovornike, libijske partnere a sada ih nemamo. Dakle, vlada nacionalnog jedinstva je od ključnog značaja. Također nam je potrebno isto tako da nam oni upute zahtjev, poziv da djelujemo u Libiji, isto tako mandat Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda. Dakle, to je red stvari i jako jasno da rano sudjelovanje odnosno rano, brzo stvaranje vlade nacionalnog jedinstva je od ključnog značaja. To je jako važno što prije formirati. Zatim, UNSMIL ima ključnu ulogu u izradi cjelokupnog sigurnosnog plana za Libiju. Kako bismo im pomogli, nedavno smo stvorili e, jedincu za vezu i planiranje u Tunisu kako bismo pomogli dakle jednostavno ovom smilu da pojača svoje kapacitete. Za nas bi ta jedinica mogla pomoći u jačanju osještenosti a druga uloga te jedinice jeste da e, izrađuje planove za sigurnosno pitanje prekid vatre. Treći element bi bio e, zaštita vojnih snaga, što je naravno od ključnog značaja za zaštitu osoblja UN-a koje je razmišteno ili koje bi moglo biti razmišteno u Libiji jer je teško zapovjerovati da će eh, misija biti u eh, pozitivnom okruženju, u sigurnom okruženju. Dakle, iako imamo mandat eh, i poziv i dakle, ta bi misija mogla biti u, na terenu gdje ima potencijalnih, gdje moglo biti potencijalnih terorističkih skupina. Dakle, mora se osigurati njihova sigurnost dužina trajanja e, akcije i e, veličina te misije bi bila važna, dakle da znamo o čime će se raspolagati naravno. To bi bilo važno da možemo jednostavno procjenjivati s kakvim smo rizicima suočeni. Koje su opcije? Evo, ukratko dopustite da vam iznesem opcije. Jedna od opcija jest da se podržava i nadgleda prekid vatre lokalno, to je stav jednih naroda, jer oni sumnjaju jednostavno da će doći do općeg prekida vatre, tako da bi bilo bolje razmatrati mogućnosti da se uspostave lokalni prekidi vatre i da ih se nastoji konsolidirati tom slučaju bi Ujedinjeni narodi mogli pružiti, pružati pomoć, stretno raspolaganje svoju ekspertizu, pa čak i e, monitoring, odnosno nadzor. Druga opcija jeste zaštita ključnih infrastruktura u Libiji. pomo posjećam da za svaku od ovih mogućnosti, kako bi se ona ostvarila, moramo E, moraju biti zadovoljeni oni preduvjeti koje sam malo prije spomenuo, u suprotnom možemo se naći u sred rata. Dakle, zaštita ključnih infrastruktura, tu su i skrade vlade, državne tijela, a i ostali. Tu bi mogao i onaj naftni polumjesec biti jedno od područja koje bi trebalo zaštiti. Treća opcija, e, libijska granična sigurnost, tu se radi o ponovnoj uspostavi i regionalizaciji EUBAM Libije, one male misije koje sam spominjao, dakle treba će vjerojatno vremena, ali tu imamo tu bi trebalo pružiti na raspolaganju određenu ekspertizu u Tripoliju, u zračnoj luci i u luci. Četvrta mogućnost, regionalna granična sigurnost. Ovdje je Ovdje se, danas se upravo govorilo o, na sastanku PSI-a o jednoj našim misijama u Nigeru, EU u u Nigeru, koja je mogla više toga napraviti kada je riječ o pomaganju vlastima u Nigeru kako bi se kontrolirao priljev izbjeglica. Treća opcija je pomorski nad, e, pomorskog nadzora. Ovdje bi cilj bio e, prekinuti e, krimčarenje oružje streljiva i isto tako držati pod kontrolom aktivnosti Daesha i Isila. Šest, to i zadnje, dopustite da ovo spomenem, iako je to dugoročna opcija, koje se nadovezuje na prethodno izlaganje. Tu se jasno radi o postupku razvržanja demonizacije i reintegracije te o reformi sektora sigurnosti, takozvani DDR i SSR. To bi riješilo suštinski probleme. To je nužno napraviti, ali kako bi to bilo ostvareno, Libija mora biti pripremljena, mora dosegnuti određenu fazu, dosegnuti određenu razinu pripreme kako bi se moglo preći na to. I konačno, da pređem na goruće teme koje, o kojima se sada raspravlja među državama člancama. eventualna operacija zajedničke sigurnosti obrambene politike kako bi se prekinulo krimčaranje ljudi u preko sredozemlja. Evo države članice su jutros imale prvu razmjenu stavova o izradi koncepta, nacrta koncepta o kojem će se dalje raspravljati i s obzirom da su razgovori tek započeli među državama članicama, bilo bi jako neprikladno da ja tu govorim o nekim pojedinostima u vezi s tim raspravama. Dakle, vijeće bi moglo odobriti takve operacije 18. svibnja najranije i u tom a misija bi mogla biti pokrenuta možda mjesec dana kasnije. Koordinacija, to je zadnja stvar koju sam htio spomenuti, onda ću stati. Koordinacija u svim ovim sektorima je ključnog značaja. Mi nismo Robinsoni na nekom pustom otoku, tu ima čitav niz dionika, dakle, dobra koordinacija je od ključnog značaja. Frontex i agencije Europske unije žele dobiti potporu u vidu operacija zajedničke sigurnosno obrambene politike i evo, baš zadnja stvar koju ću reći, to je da operacije Frontexa i zsop su jako različite. Dakle, njihov mandat, e, iako se bavi istom temom i žarištem, njihov mandat je jako drugačiji. Hvala. Hvala. Prije nego što nastavimo raspravu, želim samo postaviti, pozdraviti gospođu Nangađi, koja se bavi e, Libijom. Možda će ona nakon rasprave htjeti e, uzeti riječ, nema problema, možete dobiti riječ. Budući da se jako puno zastupnika javilo za riječ, imat ćemo samo minutu i pol po svakome i ja ću pokušati biti, e, pokušat ću dakle, imati razumijevanja, ali bojim se ne baš previše. Tako da ima nas mnogo i imajte na umu da vam i naši gosti moraju odgovoriti. Najprije riječ ima gospodin Guy Michel, Šuvu, minutu i pol. Hvala predsjedniče. Evo dva pitanja, možda prvo gospodinu Gareliju. Vidimo da upravljanje krizom nešto što je jako teško. Te kada dolazi do intervencija negdje i kada rješenja, opće rješenja nisu analizirana, osobito kada se radi o izlasku iz krize, onda nastupe velike teškoće. No vratimo se na moja pitanja. Prvo, spominjali ste e, općine, velike gradove, lokalnu, lokalnu samoupravu. Dakle, da li su one ključne usluge u tim mjestima, gradovima e, dobro zadovoljene i da li bi one u trenutku izlaska iz krize mogle dati svoj doprinos stvaranju vladavine prava ili pravne države. Drugo pitanje tiče se okruženja i uloge zemalja u tom, na toj strani sredozemlja. Neke države podržavaju Tripoli, a druge Tobruk, naravno. Da li te sile mogu dati svoj doprinos stvaranju, rješavanju krize i sklapanju sporazuma? Hvala. A sada gospodin Martino Artini iz Talijanskog eh, doma zastupnika. Hvala ću vrlo kratak. Hvala svima na e, izlaganjima. Imam nekoliko pitanja, na neka ste možda već i odgovorili. Pitao sam se, kakva je situacija na jugu Libije, budući da znam da su neki od vas posjetili te dijelove Libije, ako ne griješim. Da li među sugovornicima imate samo te dvije strane ili u pregovorima sudjeluju i ostale dakle takozvane manje strane, ali koje kontroliraju možda veliki dio e, teritorija. I e, uloga Libijske središnje banke u e, izvozu no, nafte. Hvala. A sada gospodin Teo Kaus. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Hvala. Zahvaljujem naša četiri e, gosta i njihovim izlaganjima o ovom dogovoru o miru u Libiji. No, što se tiče razoružanja, kada je toliko oružja bilo u državi, kada je proliveno toliko krvi, ne znam baš hoće li to biti tako jednostavno. Ja sam bila u Libiji baš onaj dan kad je ubijen Gaddafi. Željela sam e, surađivati sa revolucionarnim pokretom i željela sam im pomoći u prijelazu na demokraciju. No nažalost oni koji su došli na vlast e, nakon svrgavanja Gaddafija bili su još gori od onih koji su bili na vlasti prije. Imala sam priliku susresti se i sa brojnim ženama, muškarcima, intelektualcima koji su e, marginalizirani i ostavljeni po strani, a njihovo je mjesto ustupljeno islamistima. Moje pitanje je sljedeće. Europska unija ranije nije bila nije mogla pomoći sa jednom humanitarnom uh, misijom i taj problem postoji još dan danas. I još jedna stvar, ako ne budemo stvorili demokratske postupke i ako ne budemo mogli poslati poruku demokracije i na razini medija i institucija za građana, ne, nijedna revolucija neće imati dobar kraj, bez obzira na ulaganja i bez obzira na vojsku koju ćemo eventualno poslati u Libiju. Ono što je napravljeno je možda samo doprinijelo većem problemu kriminala. Evo, ja sam htio sam postaviti jedno pitanje. Kao što ste rekli na početku svog izlaganja, imajući na umu da će pregovori ponovno početi u Maroku, Može to pravi trenutak da se naznači na koji način Europska unija, gospođa Mogherini, visoka predstavnica, odnosno vi, možete omogućiti da se ponovno uspostavi dijalog kako bi Unija, Magreb eh, i Arapskog svijeta može biti uspostavljena kako bi, se, kako bi pomogli ponovno uspostavi dijaloga unutar Libije. Mislim da između Maroka, Alžira i Tunisa treba doći do jačeg partnerstva a por toga partnerstvo s nama, Europskom unijom, to bi bilo, do, bila prava dodana vrijednost e, i mogli bismo bolje sudjelovati u tim pregovorima, u tom dijalogu koji ste objasnili u svom uvodnom izlaganju. Hvala, a sada riječ ima Tonio Fenec. Thank you, Mr. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Htio bih komentirati to pitanje da nam je potrebna nacionalna vlada. Mislim da kao Europa trebamo vršiti pritisak da dođe do nacionalne vlade u Libiji. Mislim da trebamo koristiti diplomatske napore da se ne oslanjamo samo na predstavnika jednih naroda. On radi svoj posao, ali njemu je potrebna podrška i od drugih država članica Europske unije kako bi ostvarili mir u Libiji. Pri krizi u Ukrajini smo vidjeli kako su gospođa Merkel i gospodin Hollande otišli tamo, a u Libiju niko ne ide, to ostavljamo u rukama Ujedinjenih naroda, a moramo biti svjesni toga da pravi rizik u Libiji nije da Libija postaje država bez vlade, već da postoje, postane država e, obuzeta ISISom. Zabrinuti smo sa Irakom i sa Sirijom vezano uz ISIS, a zapravo ne vidimo da je ISIS na našim vratima. On Eh, ona već uzima velik dio područja Libije i radi se o tome da u suradnji sa Libicima možemo ih ponovno ujediniti. Oni znaju da riskiraju sve zato što bi ISIS vrlo brzo mogao preuzeti vlast, a ISIS je teroristička država, ne samo bilo kakva druga država. I stoga mislim da moramo imati te osjećaj hitnosti kada se radi o rješavanju Libije. Hvala, sada gospodin Demesmeker. Ja, ik heb een, twee korte vragen in naam van... Hvala, ja imam dva kratka pitanja. U ime gospodina Tenoka, koji nas je nažalost morao napustiti, dva pitanja vezano uz tu nekažnjivost prije četiri godine kada je sin bivšeg diktatora gospodina Gaddafija odveden u Den Haag pred Međunarodni sud zbog zločina koje su počinjeni pri ustanku 2011. godine. On je zapravo trebao biti predan tom sudu, ali zapravo je on nestao i nitko ne zna gdje se trenutno nalazi. A zločine, grozote koje su počinjeni, na primjer 21 kopskih kršćana koji su pogubljeni od strane Isisa Je li to isto nešto što će biti uzeto u obzir pri pregovorima? Hoće li se i tu nešto dovoditi, dakle, protiv te nekažnjivosti? Escuchado. Gospodin Art, jako sam dobro slušao što ste imali za reći, jako puno strukture i malo realizma. E, vlade u Tripoliju i Tobruku su e, dvije nepostojeće strane. Nemaju nikakvu vrijednost osim što e, su sami preuzeli predstavništvo. Stvarnost na terenu su vojne skupine, plemenske vojne skupine. Ali srž problema ovdje je moć. Ekonomska i vojna moć. A nisam čuo ni jednu riječ o tome kako će se kontrolirati naftno bogatstvo Libije, to jest kakav će biti dogovor sudjelovanja u tom bogatstvu. Znamo da veliku količinu naftu, e, jednom količinom nafte e, kontrolira general Hafter, a manje, količine kontrolira, se kontrolira iz luke iz Tripolija. To je jedan problem. A drugi, kada govorimo o integriranom integriranoj vojsci, to je želja, da, ali praksa nakon ovakvog uništenja da će doći do konsenzusa i okupljanja vojnih sila u jedan e, filozofski integrirani, e, integriranu vojsku, to će značiti e, kraj milicija i kraj ekonomske kontrole nafte. I to je srž problema zato što tu govorimo o kontroli moći. Jug Jug je teorijski pod vlašću e, vijeća zastupnika iz Tubruka. No, u stvarnosti govorimo o e, lokalnim plemenima u zoni Kufre, no svi oni slušaju samo sebe i imaju jedan ključni problem. To su to je promet, to je zarada od kontrole droge, e, trgovine drogom, trgovine oružjom i trgovine imigrantima. To je srž problema, a to je gospodarska moć. A o tome nisam mogo ču, mnogo toga čuo. Srž problema je kako ćemo upravljati moći, to jest kako ćemo upravljati novcem. Hvala i ja imam nekoliko pitanja. Htio bih pitati gospodina Mingarelija Jesmo li blizu 100% dogovoru? Gospodin Leon je govorio o 80% napretku i dakle da je dogovor blizu. E, gospodin Mingere ili gospodin Klode, koji god želi mi može odgovoriti. Ono što se, e, dakle misija koja se traži o potapanju e, brodova, krijumčara, je li to dovoljno za stabilizaciju? To naravno ne može biti dovoljno za stabilizaciju uh, Libije, a uh, bojim se da i pomorska blokada ne može učiniti isto. Sljedeća govornica. Hvala lijepa. Hvala gospodine predsjedniče. Hvala svim četvrogovornicima, njihovim preporukama, njihovim analizama. imam pitanje upućeno gospodinu Mingareliju. Htjela bih ipak reći da eh, mu čestitam eh, na ovim prvim postignućima pri posjedovanju. Kako vi mislite da će se dalje odvijati to posjedovanje u Libiji? Kako ćemo tu osvrljivati uspjeh? I zatim je na pitanje gospodina Šura. Govorili ste da treba eh, hitno istražiti slučajeve kršenja ljudskih prava kao dio ponovne izgradnje države i pomirenja. Sada ste vi, gospodine Migareli, rekli rekli da Europska unija čini mnogo na početku izgradnje civilnog društva, a e, kako se u to uklapa i e, to ta obrada slučajeva teških e, zločina i kršenja ljudskih prava. Zatim, još jednom gospodinu Vojniku, hvala vam što ste rekli o sve misije Europske unije. U zaključima vijeća se mnogo govori o tome da se pokušava započeti operacija iz esop kako bi se borili protiv e, krijumčara ljudima. Ne znam je li Vijeće sigurnosti jednih naroda već usvojilo rezoluciju o tome čime bi se to omogućilo. Stoga je moje pitanje upućeno vama, čak i ako niste se detaljno to osvrnuli, koja bi to bila pravna osnova na temelju koje razmišljate o tome da se vojno reagira protiv krijumčara ljudima. Naš klub zastupnika je svakako za to da se borimo protiv e, kriminala i krijumčara ljudima, ali ne na vojni način. I e, moja zadnja zahvala ide gospođi Gazini što nas je potitla na to da Europska unija vrši velike napore u to da se spriječi da daljne oružje dođe u tu državu. Hvala, a sada gospodin Kastaldo. Hvala, predsjedavajući. Moram reći da mi je žao da je jako malo zastupnika iz Europskog parlamenta ostalo na ovoj raspravi i to već puno govori o tome što mislimo. Evo kratko ću vam pročitati ono što je rekao glasnogovornik Općeg nacionalnog kongresa iz Tripolija koji kaže e, o planu, Leonovom planu da se potpuno i jednoglasno odbija. Isto su rekli i e, islamisti, a i o operacija dostojanstvo te glavni zapovjednik e, vojske Saika. Svi govore da je mm, proces završen i da je jedini dijalog moguć dijalog oružja. A Bernardino Leon smatra e, da što te prije treba ukinuti e, embargo na oružje. Pitanje koje vam postavljam je sljedeće. Ne smatrate li da je glavni problem sponzoriranje, direktno sponzoriranje Saudijske e, Arabije, SAD-a i Egipta s jedne strane, te Katara i Sudana s druge strane, koji e, neprestano podržavaju želje svake od dakle, svojih strana na, i podržavaju vojne napore. Zar nas to ne dovodi do, zar nas to neće dovesti do nikakvog rješenog slučajno, a borci, bilo ih je 5000 2011. a danas ih je 25 250 tisuća. I zar ne, nisu sve zemlje, dakle, mm, Velika Britanija, Francuska, Španjolska, zar ne bismo mi trebali e, inzistirati na kompromisu između strana i zar ne bismo trebali e, reći našim takozvanim saveznicima da prestanu voditi takve posredničke ratove? Jer u Libiji se događa humanitarna katastrofa i ja se nadam da će to shvatiti i Ban Ki-moon koji, mi se, koji čini mi se da je bio malo slijepljen flešovima e, fotoaparata prilikom njegove posjete kanalu u Siciliji, na Siciliji. Hvala sada gospodin Bostinaru. Hvala vam lijepa. Želim zahvaliti govornicima na ovoj vrlo zanimljivoj raspravi, ali nadam se da ova rasprava neće biti samo zanimljiva, već da će doista i odjeknuti na terenu. Jer ono što vidimo u Libiji je u potpunosti neuspjela država gdje imamo ne samo humanitarnu tragediju koja se povećava, već isto tako i sigurnosne probleme koji postaju sada toliko važni, toliko značajni da oni na kraju e, postaju u potpunosti e, izvan bilo kakve kontrole. Moje pitanje je, je li Europska unija spremna raspraviti s našim institucionalnim partnerima u toj regiji, uključujući i naš dijalog sa zemljama Arabske lige, da se zaustavi financiranje paravojnih skupina. Mi znamo da postoji nekoliko sponzora, nekoliko donatora koji sponzoriraju nekoliko paravojnih skupina. Ako ne riješimo taj problem, onda će se ta situacija samo nastaviti. I drugo, dok već razgovara o provedbi operacije Triton, mi se pitamo koji su to naši institucionalni partneri u Libiji, ako tražimo rješenje za ovaj problem, kada imamo tu neuspjelu državu i kada nemamo zapravo institucionalne partnere. Kako se s time nosimo? Tko su ti koji će navodno odgovoriti na naše pozive, koji će surađivati sa našim kapacitetima, kako bi zaustavili da Libija ne samo e, sve, se sve više pretvara u e, leglo terorista, nego i da iz nje proizlazi i veliki tokovi migranata e, putem ovakvog organiziranog kriminala. Hvala, sada gospodin Panseri. Presidente, io ho l'impressione che... Hvala vam, predsjedniče. Meni se čini da je tu nastala jako velika zbrka i da je i Europa pomalo izgubljena. Zato, zato što iz onoga što sam čuo ne znam tko to može učiniti i uz koje uvjete, posebice ako nemamo iste ciljeve. Mislim da tu postoje veli, tri, velike proturječnosti koje Europska unija mora riješiti. Prvo je razoružavanje vojnih skupina. To govorim zato što ovdje imamo um, zemlje koje još uvijek šalju oružje i potenciraju uh, eksplozivni potencijal zemlje. Drugo, ono što je rekao kao Staldo malo prije, to su susjedne zemlje, arapske zemlje, koje mm, pomažu jednu ili drugu stranu u Tobruku ili u Tripoliju. A mi moramo biti glasniji i jasno reći, poručiti tim zemljama da je igra postala previše komplicirana u Libiji. I, onda na kraju još treća proturječnost. Očito je da u Europi imamo dvije linije. Neki smatraju da je moguće rješenje, rješenje poput onoga u Egiptu, a to je da mora pobjediti Tobruk i da se dakle onda ide tim putem, a drugi smatraju da treba ići dakle do, e, prema zajedničkoj vladi. Ja smatram da ne smijemo inzistirati i prisiljavati e, na dogovor i nadam se da će pregovori u Maroku nastaviti. I mislim da Europska unija mora pozvati na red velike sile. Zato što mm, mislim da se svi moraju okupiti oko tog stola jer je to jedini koji moguće funkcionirati i oko oko, jedino se oko tog stola mogu naći dogovori. I jedino se nadam da ćemo na taj način moći dati jedan jedinstveni mandat Bernardinu Leon. Dobro. A sada, najprije, sada riječ ima gospođa Ferrari Alagi. Thank you very much, Mr. President. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedavajući. Ja sam ovdje bila skoro tri mjeseca, ja sam posjetila preko 89 parlamentarnih zastupnika, osoblja Europske unije, I Htjela bih sada u ovom trenutku reći da za mene neće biti lako e, komentirati ili osvrnuti se na ono što je rečeno, ali moram ipak reći da će Libija doista prije ili kasnije postati država pod ISISom. Bila sam vrlo iznenađena. Gospođa Gazini i gospodin Šur su imali vrlo zanimljiva izlaganja, ali malo je čudno da cijelo to pitanje terorizma ISISA u Libiji nije e, zapravo naglašeno. Prije četiri godine imali smo diktatora koji je vladao 40 godina i u četiri godine se od nas očekivalo da ćemo napraviti prijelaz ka demokraciji. Prije četiri godine, prije možda tri godine, ISIS je došao. Mnogi Libici su e, mahali u tom trenutku međunarodne zajednice. Rekli su, pripazite, ono što se događa u drugim zemljama dogodit će se uskoro i Libiji. Naše granice, mislim, mi smo milijarde eura iz eh, financijskih sredstava Europske unije potrošili na kontrolu granice. Mi ne znamo što se s tim novcem dogodilo. Priljev ljudi svih dijelova u Libiju, Libijci ne odlučuju sami o svojoj sudbini, svi su uzeli Libiju kao taoca, svi oni imaju vlastite inicijative, vlastite vizije, vlastite ideje, tko zna šta sve spremaju iz Libiju. Stoga vam na kraju dana moram reći jednu stvar mi smo li biti svakako odgovorni za to da vratimo Libiju na pravi put. Gaddafi je 40 godina bio na vlasti, dobivao je veću ili manju podršku mnogih država iz ekonomskih razloga, oni su bili slijepi, nisu vidjeli diktatora. Ja sam 42 godine živjela u izgnanstvu i sad sam ponovno u Libiji, to je postignuće. Jučer to je prije tri dana u Bengaziju održan je maraton djece za nadu, to je Libija. Muškarci i žene rade dan i noć zato što međunarodna zajednica govori o pružanju humanitarne podrške, ali ništa, nema humanitarne podrške, libijska djeca umiru, ljudi umiru, a previše se samo govori. I bojim se da moram reći da, mi cijenimo i nama je potrebna podrška međunarodne zajednice, ali mislim da je sada došlo vrijeme kada trebamo biti dovoljno izravni, dovoljno iskreni, dovoljno jasni da se osvrnemo na mnoga još rješenja pitanja. I zahvaljujem, mom kolegi Smalte e, koji je rekao i moram pritom reći da ja dijelim stavu većinu onih koji su ovdje govorili. Mi govorimo o rezoluciji, pa onda još jednoj rezoluciji, a ISIS se za to vrijeme utrostručuje u Libiji. Gospodina Šud, ja se ne slažem s vama po pitanju medija, ne. Postoje sada dobri glasovi koji se čuju iz redova medije, prije svega mladi i žene Gospodin Bernardino, gdje je rezolucija 13, 2045? kada se radi o sudjelovanju žena u medijima. Prije nego što su me imenovali, ja sam bila borac za ljudska prava u Libiji i zajedno sa drugim borcima poslali smo mnoga pisma Bernardinu i, i gospodinu Mitriju i govorili smo da smo vodili dijalog s međunarodnom zajednicom i s drugima. Stotine ljudi su sudjelovali u tom dijalogu. Mnogi koji su sudjelovali u dijalogu zaslužuju naše poštovanje, ali neki, mislim za neke se ja pitam po kojim kriterijima su oni zabrani. Ja sam bila borna prava, ja sam bila u, pros, u oporbi, ja sam danas uh, uh, diplomatkinja, ali ja ne govorim sada u ime Libije kao diplomatkinja. Moramo se konačno dostaviti i pitati se što je krenulo po krivu prije četiri godine. Libijci su napravili mnogo pogrešaka, to ne možemo zanemariti, ali međunarodna zajednica je također napravila mnogo pogreški, prekršila je mnogo obećanja. E, Vijeće sigurnosti je imalo dvije rezolucije, a rezolucije su međusobno proturječne. S jedne strane kaže da se ne može ukinuti embargo na oružje za Libiju, a u drugoj kažu da je e, u Libiji um, na vlasti terorizam i da se trebamo boriti protiv terorizma. Mislim da se sada nalazimo u situaciji gdje smo zapravo svi u istom brodu i gdje se moramo svi zajedno boriti. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Hvala, a sada ćemo dati našim gostima e, mogućnost da odgovore. Molim vas imajte na umu i naše prevoditelje pa pokušajte biti kratki. Merci. Hvala. Svakako ne mogu odgovoriti na sva pitanja, ja ću odgovoriti samo na neka, naravno na ona najlakša, a zatim ću prepustiti ostalo svojim kolegama. Kao prvo, u velikim libijskim gradovima postoje li Postoje li osnovne usluge za libijsko stanovništvo? Odgovor je ne, to sam rekao. U mnogim gradovima, primjerice u Bengaziju, imamo manjak ljekova, a također imamo i manjak za određene prehrambene proizvode. Stoga danas imamo visok stupanj patnje u Libiji, imamo humanitarnu krizu u Libiji, to je jasno. Nekoliko govornika je govorilo o ulozi susjednih država i općenito o ulozi vanjskih dionika. Uloga države poput Turske, poput e, Katra, poput e, ujednih Arabskih Emirata, poput Egipta je važna. To je nesumnjivo tako. Njihova uloga je važno. Jasno je da ako, kada neke paravojne skupine ne bi više zaprimale pomoć iz e, država u toj regiji, da ne bi više mogle raditi ono što rade. I jednostavno mogu reći da je visoka predstavnica gospođa Mogherini o tim problemima raspravila sa predstavnicima turske vlasti, sa predstavnicima katarske vlasti, sa predstavnicima iz Arabskih Emirata, sa uh, egipatskim predsjednikom, Asisijem i sa svim eh, predstavnicima država regije Magreba. Ja sam vidio na primjer kako govori s tim, eh, kako govori u tome sa ministrom vanjskih poslova iz Alžira, o ministru, s ministrom vanjskog poslova iz Tunisa. Visoka predstavnica ih je tom prilikom tražila da stvore uvjete kako bi se postigao politički dogovor s kojim bi se mogla uspostaviti vlada nacionalnog jedinstva. Postoji li humanitarni task force za rješavanje tog problema, to je neko pitao. Koliko ja znam, ne. Imamo naš instrument za pružanje humanitarne pomoći pod vodstvom komisije i tako u Libiji pa i drugdje vršemo naše aktivnosti, znamo kako organizacija EKO djeluje, ali po mom mišljenju nema neke velike koordinacije. Postoji eh, agencija koja koordinira rad Ujedinih naroda, postoji organizacija EKO koja tu intervenira, ali ne postoji humanitarna radna skupina, humanitarni task force. Jedan gospodin koji više nije ovdje prisutan mi me je pitao je li visoka predstavnica u kontaktu sa zemljama Magreba, da, ona je u stalnom kontaktu i razgovara o situaciji u Libiji s tim državama. Što se tiče drugih pitanja, mislim da će na njih bolje moći odgovoriti moj kolega. Hvala. Uh, ja ću odgovoriti na neka druga pitanja. Što se tiče situacije na jugu da, nedavno sam bila um, na jugu zemlje u Ožiku i moram reći da je ono što sam vidjela bilo mnogo drugačije od što sam očekivala kada um, si predstavite Južnu Libiju, krajolik, ono što se zamišljate je ta neka slika da je jug čvorište ili tranzitna ruta za teoričke skupine, neka vrsta sigurne oaze za teoričke skupine. Ono što sam ja vidjela je institucionalizirana kriminalna država gdje postoje različite plemenske skupine koje se bore nad kontrolom e, ruta za krijumčarenje oružja, kao što je neko spravo rekao, e, krijumčarenje droga, trgovina ljudima. Sve se to događa u jednom širom kontekstu borbe protiv terorizma i terorističkih skupina. E, Nesumljivo je tako da na jugu postoje čelije e, skupina koje su iz redova isis u malom broju, barem nas onome što sam rekla na priobalnom području, ali postoje neke etničke skupine koje su koje se predstavljaju kao privilegirani partneri zapadnih država zato što provode ono što zovu borbe protiv terorističkim skupinama na jugu. Tu prije svega mislim na Tarne Babavi. Ja ovom prilikom podsjećam javnost da već šest mjeseci traje rat u jednom malom libijskom gradu između dviju plemenskih skupina Tuarega i još jedne druge skupine koji su još samo prije pola godina bili najbolji prijatelji, a sada se nalaze na suprotnim stranama. Zaračeni su i jedna strana tvrdi da ova druga strana pruža okrilje teroristima ili da su isti, a druga strana tvrdi da neki imaju među sobom pripadnike iz e, boraca iz Čada. Dakle, velika je tu e, konkurencija nad tim rutama e, krumčarenja i e, to je sada na neki način uklopljeno u taj širi kontekst e, islamista i anti-islamista. Dakako kada se govori o tome jesu li to dva sugovornika ili ne, ne. U Libiji postoji mnoštvo sugovornika. Nije tako jednostavno, nemamo samo dvije strane, situacija je složena zbog mnoštva dionika. Što se tiče središnje banke, vrlo kratko, to su dva, imamo dva tijela koji se natječu oko središnje banke. Jedno tijelo se nalazi u Tripoliju, a drugo na istoku zemlje. Naravno da je središnja banka ključna kada se radi o pružanju financiranja. To je ključno, to je povezano s pitanjem koje je postavljeno ranije. Dakle, o čemu se radi u tom ratu? Radi se o kontroli nad naftom, o kontroli nad novcem. Imate pravo. Ja znate što je zapravo tragično? Da novca nestaje Dakle, nije bitno je li to borba za kontrolu naftnih terminala, e, za kontrolu nad poduzećima, libici mogu pročitati izvješće revizorskog odbira, odbora koje je nedavno objavio i na koje se moj kolega osvrnuo, gdje zapravo jasno stoji da će za dvije godine nam ponestati sredstva. Kada sam to nedavno na svojim putovanjima rekla svojim mojim libijskim sugovornicima i napisala sam to u svom izvješću da će sredstva ponestati za 18 godina. Oni mi nisu vjerovali, misli, za 18 mjeseci oni mi nisu vjerovali, oni su mislili da je to zavjera međunarodne zajednice, a tome nije tako. Situacija je vrlo zabrinjavajuća, a novac čini samo srž kako problema, tako i rješenja libijske krize. Hvala. Hvala vam. Ne znam, žele li gospodin Omar nešto reći? Thank you. Uh, just, um, Hvala. Pitanje o promicanju mira i pravde. Dva su puta kojima moramo ići. Jedan je da se izbjegne pravda kako bi se promovirao mir. Tako da kakva god kršenja ljudskih prava su se dogodila, sada ih zanimarite i tek za 10-15 godina ih počnite rješavati. No, sadašnja situacija, što se tu može učiniti i što bi moglo biti korisno, a to je da se naglašavaju kršenja ljudska prava i na istoku i na zapadu, upravo kako bi se promisao mir. Moramo pokazati da zlostavljači moraju prestati sa nasiljem ako žele biti uključeni u politički proces. A pristup koji se temelji na poticaju do sada nije bio dovoljno uspješan. Ponekad kad e, imate tolike E, razine nasilja, znate da će vam se ime pojaviti na e, međunarodnom crnom popisu. I tko god to zna, će naravno razmisliti dva do tri puta prije nego što to ponovi. E, kad je riječ o kulturi pomirenja, jedan dio problema su još uvijek mediji. Ne naravno svi, ima i vrlo pozitivnih slučajeva, no opća narativa u medijima, u lokalnim medijima, sa specifičnim kanalima je narativa e, e, dakle, eskalacije nasilja, a ne smiravanja. I to se onda unosi u političku kulturu gdje to se gleda kao igra, dakle ili gubite ili e, dobivate, a kompromis se ostavlja po strani kao opcija za slabe, opcija za poražene. Zapravo to je u svakom slučaju prema njima negativna opcija. E, što se tiče ISIS-a, prije tri godine ISIS nije postojao onako kako ga znamo danas. Islamska država Iraka i Levanta je uspostavljena u travnju 2013. Situacija u Libiji je eskalirala Dakle, tamo je bilo različitih e, skupina. Najveća je bila jedna lokalna skupina koja se temeljila na mm, muslimanskim mrežama i zvali su se muslimanske brigade. Između, dakle, od 2012. nadalje imali su znatne resurse u usporedbi sa ostalim skupinama, uključujući i al naderne. te uključujući vijeće Šura, dakle to je savjetodavno vijeće islamske mladeži, koje je nakon toga dalo odanost Isisu. Oni su zapravo kasnije postali e, sama srž Isisa i nakon toga se Isis počeo širiti. Zašto se Isis uopće počeo širiti i kako je uopće pridobio e, veću potporu između tada i danas? i jedan e, od najvećih, e, jedan od glavnih razloga je upravo neuspjeh procesa razoružanja, demobilizacije i reintegracije. A to je naravno utjecalo i na e, reformu sigurnosnog sektora. Što se dogodilo? Imali ste političko okruženje koje je poticalo korištenje oružja za rješavanje političkih sukoba, Imali ste jako puno neslaganja i još jedan e, ideološki okvir koji promiče ideju korištenja nasilja ili kroz nacionalni ili kroz vjerski diskurs. I onda ste još imali ljute mladiće koji vide nasilje kao legitimno, a imaju i pristup oružju. I u takvom je okruženju samo pitanje vremena kada će organizacija poput ISIS-a se proširiti. No to je simptom, to nije uzrok. Uzroci mm, leže u svemu onome što su članovi e, panela spomenuli. I na kraju dajem riječ gospodinu Nikoliju. Hvala vam. Evo samo kratko. Samo nekoliko komentara na jako puno dobrih pitanja i komentara. Netko je spomenuo problem uh, e, isis koji je već na, na pragu i da je, će Libija uskoro postati zapravo država pod Isisom. Borba protiv Isusa nije zadatak Europske unije. Europska unija to ne čini. No, sedno možemo učiniti nekoliko stvari. E, jedno, dakle, e, jasno reći da je to povezano sa terorizmom. Dakle, surađujemo sa zemljama u susjedstvu, u regiji, a osim toga pokušavamo iskoristiti i naše misije u regiji kako bismo uskladili borbu protiv terorizma, kako bi to postalo dijelom njihova DNA. Osim toga, možemo kasnije libijskim vlastima pružiti i našu stručnost i informacije, čak i obavještajne informacije kako, na primjer, prekinuti e, dotok novca. Dakle, nekoliko stvari može učiniti Europska unija. Možemo i morali bismo biti aktivni u susjedstvu. Dakle, ne boriti se izravno sa ISISom, već pokušati zadržati problem, koncentrirati se na susjedstvo i pokušati osigurati da te zemlje postanu otpornije na prijetnju koju predstavlja ISIS. Na taj način bi Europska unija mogla postati dobar instrument za ostvarivanje tih ciljeva. Još jedno pitanje je bilo o e, razoružanju, demobilizaciji i reintegraciji te o skepticizmu oko demobilizacije. Kad govorimo o tom postupku, dakle to nije riječ samo o razoružanju već i o reintegraciji i to je važno ne smetnuti suma. Potpuno se slažem da razoružavanje vojske da tu možemo iskoristiti e, iskustvo i naučene lekcije iz e, Iraka i Libije. Neke bismo stvari morali naučiti iz ovoga i bilo kakva aktivnost poput reintegracije, izgradnje kapaciteta, programi razvoja. Sve to može stvoriti praznine u situacijama kojima se ne upravlja na odgovarajući način, tako da tu se slažem sa onime što ste rekli. Uništavanje brodova, može li to destabilizirati Libiju? To je, još, to je bilo još jedno pitanje. Rekao bih da ne, ako to učinimo kako treba. To znači da moramo uključiti Libice i libijske vlaste, da moramo s njima razgovarati. Moramo osigurati njihovo sudjelovanje u tom procesu jer u protivnom neće funkcionirati. A to nije dovoljno. Tu nije riječ samo o vlastima, riječ je i o javnosti. Stoga, ako do toga dođe, moramo osmisliti dobru e, strategiju informiranja kako bi svi znali što se događa i da je to u njihovom najboljem interesu. Tako da to mora biti vrlo pažljivo sročeno. I na kraju, a ne, još jedan komentar. Kada sve to budemo provodili, mm, ako bismo to sve provodili, to bi pomoglo i našu strategiju izlaza. A koja je naša strategija izlaza? Izgraditi kapacitete u regiji, u, Legi, u Libiji i osigurati da su oni stabilni. Jednom kad se to ostvari, onda mi stvarno možemo otići. Prije toga ne. A, pitanje o, oko pravne, o pravnoj osnovi. nešto što se ipak može učiniti bez da se ta važna pravna osnova pojasni i osigura. Spomenuo sam, na primjer, pomorski i pomorske zračne operacije nadzora. To se može učiniti. I to bi moglo pomoći i Frontexu. To su koraci koji se mogu učiniti. A još je veći popis problema koji će zasigurno trebati puno čvršću pravnu osnovu. Hvala svim našim gostima, hvala i prevoditeljima na strpljenju. Ovime zatvaramo sjednicu i vidimo se 11. svibnja. Hvala vam.